we're at beginning just five. Uh, Dragi kolege, dame i gospoda, dozvolite da otvorimo ovaj naš današnji sastanak. Prvo želimo izraziti dobrodošlicu gospođi Gabriel, kandidatkinji za povjerenicu Europske komisije. Gospođa Gabriel je bila zadnje godine, zadnje tri godine, zastupnica u Europskom parlamentu, kao što znate. 16. svibnja 2017. predsjednik e, komisije Juncker obavijestio Europski parlament o tome da je gospođa Marija Gabriel imenovana kao kandidat za mjesto povjerenice odgovorne za portfelj digitalnog gospodarstva i društva kao što znamo, kao što znamo, sada je nadležna za ovo sve skupa je nadležni odbor je ITRE, ali ga mi dijelimo sa gospođom Kamervert, predsjednicom odbora za kulturu i obrazovanje. I zato ćemo danas zajedno s njihovim članovima držati ovo javno saslušanje zajednički mi ćemo dakle biti potpuno ravnopravni oba odbora koja su zadužena za ovaj portfelj. Jer vidite, mi se smatramo odgovornim za kompletan resor naše kandidatkinje za europsku povjerenicu i zajedno ćemo zapravo održati ovo saslušanje i sa predstavnicima imko Jurija i Libe, odborima koji su svi, čije su područja djelovanja vrlo povezana i srodna sa ovim resorom e, za koji se natječe, dakle, gospođa Gabriel kao kandidat. A sada na samom početku dozvolite da vam kažem najvaž, naglasim neke važne stvari. U skladu sa smjernicama za odobrenje, članova komisije prema aneksu 6 pravila postupanja, svaki kandidat za povjerenika biti će pozvan da se pojavi pred adekvatnim odborom ili odborima na jednom jednokratnom javnom saslušanju. I također dozvolite da vas podsjetim da je prije tog javnog saslušanja sam dotični kandidat za povjerenika, povjerenicu. Inače, dame i gospodo, molim vas, budite tiho. Dakle, odgovorio u pismenom obliku na pripremni upitnik. Vi imate u svom dosjeu sve te odgovore koje ste dobili, zatim imate ukratko njezinu biografiju, CV, kao izjavu o financijskim statusu. Također vam je u dosijeu kojeg ste dobili i pismo koje se odnosi na e, posebno ispitivanje, odnosno provjeru financijske deklaracije, gospođe Gabriel koje je proveo odbor Juri kao i naravno njezine odgovore prevedene na sve jezike. Zatim moram vas podsjetiti da kako će izgledati današnje javno saslušanje. Dakle, doslovno naša kandidatkinja će dati svoj uvodni govor, ne duži od 15 minuta. Nakon toga će imati 5 minuta na kraju, na kraju čitavog sastanka za svoje završne primjedbe i zaključke. Kao što znamo, tijekom ovog saslušanja bit će postavljena 25 pitanja od svih članova parlamenta, svih zastupnika. Rasprava će nakon toga ići u skladu sa onim načelom ping-pong loptice. Ne znam da li je to dobro i adekvatno ime, ali mi smo to tako nazvali. Dakle, to je zato ping-pong jer imamo 25 pitanja. Za svako pitanje je predviđen vremenske razdoblje od 5 minuta, znači 25 puta 5 minuta. U svakom tom razdoblju, prozoru, slotu, kako ćete od 5 minuta, Nemojte zaboraviti da je jedna minuta predviđena za samo pitanje, dvije minute za odgovor, a osim toga imate i mogućnost da kolega koji postavlja pitanje odmah na doda još i dodatno pitanje nakon odgovora, ali to može biti još minutu i odgovor na to dodatno pitanje može biti isto samo jednu minutu. Znači, zapamtimo u tih pet minuta po pitanju. Jedna minuta pitanje, dvije minute odgovora. I ako vi nakon toga odlučite kao zastupnik da nije dovoljno jasno ili imate dodatno pitanje koje se iz toga logično proizlazi, imate pravo još jedanput postaviti pitanje na minutu i onda i naša kandidatkinja odgovara samo u okviru jedne minuta još. Nadalje, mi ćemo samo ovog vremena predviđenog za pitanja i odgovore, toga ćemo se pridržavati vrlo strogo, jer ukupno imamo tri sata vremena na raspolaganju. A zatim molimo da se prilikom vaših pitanja držite maksimalno onog radosljeda koji je predviđen u dnevnom redu i kako ste mu dobili prema logičnim pitanjima. Što se tiče jezičnog režima, možete govoriti na svim jezicima predstavljen zastupljenim u parlamentu, dakle svako na svom materinjem jeziku jer je predviđen prijevod na sve jezike. I onda, ali pritom onda vodite računa da ako govorite na svom materinjem jeziku treba malo vremena, mali je odmak potreban vremenski da bi se to stiglo i prevest na sve jezike. A zatim e, čitavo ovo javno saslušanje biti će uživo, u živom prijenosu a isto tako možete kasnije poslušati i snimku. A sada bih moje supredsjedateljici, gospođi Kamervert, predsjednici odbora Kulta, o riječ da ona e, vas uvede dakle, za nekoliko uvodnih e, izjava. Hvala lijepo gospodine Buzek da ste nam cijeli procedere današnjeg saslušanja tako jasno još jedan puta ovdje naveli. Ja bih željela u ime našeg odbora za kulturu i obrazovanje od srca pozdraviti našu kandidatkinju za povjerenicu, gospođu Gabriel. Kao što znate, Odbor za kulturu i obrazovanje nadležan je za audiovizualnu politiku i kulturne, i kulturne i pedagoške aspekte informacijskog društva. Sam odbor ima jednu zapravo nadsektorsku odgovornost za održavanje i poticanje kulturnih i jezičnih mnogo raznolikosti u Europskoj uniji koja nam je za ovaj portfolio, posebno za audiovizualni kreativni sektor, se čini od odlučujuće važnosti. Digitalna era nam nudi velike šanse, ali nas i dovodi pred mnoge nove izazove kao dezignirana E, povjerenica, dakle naš kandidat, sigurno znate i razumijete da mi moramo vrlo pažljivo pratiti sve buduće razvoje kako bi osigurali da se pritom održi potrebna ravnoteža. I to između gospodarskih, tehničkih i komercijalnih imperativa s jedne strane, a s druge strane nužnosti da se kulturni i kreativni sadržaj osiguraju, potiču i da nam budu na raspolaganju. Ja bih vam se željela već sada zahvaliti na svim pismenim odgovorima i pitanjima koje smo vam Dakle, mi dali pitanje unaprijed, a vi nam odgovorili i već sada se radujem da ćemo tijekom sljedeća tri sata puno više čuti od vas o vašem gledanju na različite područja politika Europske unije. A sada sam sigurna da ćemo imati vrlo zanimljivo saslušanje i voditi jednu vrlo, vrlo dobru raspravu s vama. I vraćam riječ našem prvom predsjedatelju ovog saslušanja. Hvala lijepo. Ja ću voditi prvi dio ovog saslušanja je više 50% svih pitanja, a nakon toga će gospođa Kamervert kao supredsjedateljica voditi sljedeća rundu našeg saslušanja. E, hvala lijepo gospođe Kamervert na njezinom uvodnom govoru u ime odbora KULT. I ja vam samo mogu reći da imamo E, u ime ITRE odbora možemo reći da je naša glavna nadležnost se svodi upravo na uspostavljanje transevropske mreže. A sada da damo riječ samoj našoj kandidatkinji na 15 minuta. Gospođo kandidatkinje za povjerenicu imate riječ. Hvala lijepo gospodine Buzek. Hvala, gospođo Kamervort. Gospodine Baset, e, predsjedatelj odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, gospodine Svoboda, predsjedatelju odbora za pravna pitanja, gospodine Morales, e, predsjedniku odbora za Juri, cijenjeni koordinatori, štovani članovi svih navedenih odbora u ovom parlamentu, drage kolege. Za mene je doista velika čast obratiti vam se kao kandidatkinja za povjerenicu za digitalno društvo i gospodarstvo. Nadam se da ćemo danas moći održati vrlo konstruktivnu raspravu o tome kako bi se i dalje moglo još poticati digitalno tržište u korist svih njah u, kako bi i čitava Europa, integrirana Europa imala vrlo pipljive koristi i rezultate i kako bi ostvorili zajedničke jedinstvene ciljeve. Vjerujem da ćemo i različite još nove ideje, dodatne ideje ovdje osmisliti kojima ćemo uspjeti lakše ostvariti ambiciozne ciljeve Junkarove komisije i ujedno kompletne kapacitete digitalne revolucije iskoristiti u za naše društvo unapređenje našeg društva. Ali sada na prvom mjestu želim iskazati svoju zahvalnost. Prvo bugarskoj vladi i na njihovom povjerenju, jer to je bio onaj prvi osnovni razlog zbog zahvaljujući kojem sam danas ovdje pred vama. Zatim zahvaljujem vama kao članovima Europskog parlamenta na potpori koju ste mi vi proteklih godina pružali. Mislimo da je, mislim da danas ovdje pred vama stojim i kako bi ponovno od vas zatražila puno povjerenja u to da ću se znatno nositi sa svom odgovornošću koju želim preuzeti. Također želim zahvaliti i svim članovima komisije i njihovim suradnicima s kojima smo vrlo često surađivali i kamo aspiriram da im se pridružim. Također želim zahvaliti svima u vijeću gdje sam isto za vrijeme njihovim predstavnicima s kojima sam tijekom trijaloga često pregovarala. Trijalozi su prava prilika za nas da možemo zajedno se izboriti, zajedno stati za nečeg što nam je važno kao zajednički cilj. Također zahvaljujem evropskim građanima na njihovom povjerenju i na svemu gdje su me podržali u svim bitkama koje sam do sada u njihovo ime volila. A sada, štovani članovi Europskog parlamenta, sjedeći ovdje gdje sad sjedim i obraćajući vam, se kao kandidatkinja za mjesto povjerenice u Europskoj komisiji. To je stvarno velika privilegija, ali ujedno je ogromna mogućnost i izazov. Mogućnost za mene da nastavim raditi i posebno na očuvanju temeljnih prava i sloboda svih europskih građana i na daljem jačanju Europske unije kako nacionalnim, tako i u europskim i globalnim razmjerima. Stojim vam na raspolaganju kako bih odgovorila na sva vaša pitanja. Nadam se da ćemo nastaviti zajednički raditi. Ja ću se jako angažirati za to da građani i njihova prava postanu opet zapravo dođu u onaj centar interesa, u samu srž kompletnog digitalnog jedinstvenog tržišta. Jer kao što je moj politički rad do sad pokazao, građani i njihove slobode, njihova prava su uvijek ljudi kao takvi bili u centru mog cijelog djelovanja. Mislim da je u tom smislu će biti vrlo korisno i zapravo i čitav moj dosadašnji razvojni put jer ću moći lakše u tom pokušati tražiti odgovore na ova kompleksna pitanja s kojima se nosimo. Naime, moj dosadašnji rad je pokazao da je najvažnije financijski poticati na svekolike druge načine znanstveni razvoj. Jer znanstveni razvoj i istraživanja će nam jedina pomoć da mi kao evropljani dobijemo dovoljno podataka i informacija o svemu što nam treba o novim tehnologijama bez kojih ne možemo nikako ostvariti napredak ni našu evropsku izvrsnost. Mi kao političari obvezni smo na djelovanje. Ja se obvezujem sve oduzeti sve nužne mjere kako bih te ciljeve ostvarila. Međutim, dozvolite još jedan primjer želim navesti. Dakle, iz moje iskustvo spada također da što sam spada i to da sam recimo vrlo često znala iznositi političke prijedloge koji nisu nužno uvijek nailazili na široku podršku. Recimo, mm, ja sam vrlo često iznosila konkretne primjere nakon toga kako bi to moglo biti od koristi za naše građane. Na kraju bih uspjela nekako i uvjeriti sve ostale da su, da su na dobrom putu ako se uzmu moji moji prijedlozi i ostvare. Recimo primjere o polj, zajednička poljoprivredna politika. Ja sam još svojedobno prije puno godina kao vrlo mladi član parlamenta iznijela neke svoje prijedloge i to nakon što sam razgovarala na terenu sa mnogim, mnogim nezadovoljnim poljoprivrednicima i saslušavši od njih na terenu što ih muči i što se treba izmijeniti. I nakon toga sam upravo uspjela u interesu i poljoprivrednika i svih građana Europske unije pretočiti sve to u vrlo konkretne prijedloge s kojima smo onda i neke dobre rezultate ostvarili. Evo, to je bilo ilustrativno još od mojih mladih dana za način na koji ja kanim raditi. Tako ću raditi i dalje. A sad kako izgleda konkretno moja misija? Ta misija je vrlo jasno ocrtana u dopisu koji je Jean-Claude Juncker poslao dakle provođenje europske politike i to djelotvarno dovršenje i provedba implementacije svega što je predviđeno za digitalno unutarnje tržište. Naravno, to je ogromna zadaća i to je zadaća za čitav jedan tim, zajedno sa potpredsjednikom za digitalno unutarnje tržište gospodinom Ansipom, kao i sa svim zastupnicima Europskog parlamenta i Europskim vijećem. Samo u takvom zajedničkom radu možemo te ambiciozne ciljeve ostvariti, koji bi trebali stvoriti jedno povoljno okruženje za evropske građane kako bi svi ne samo mogli uživati u dobrim plodovim rezultatima tehnološkog napretka i digitalne revolucije, nego i to iskoristili za vlastito unapređivanje. Šta možemo danas nakon što već dvije godine zapravo imamo uvođenje, već je prošlo od uvođenja digitalnog unutarnjeg tržišta. Mi znamo kao prvo da je jako puno toga određeno i to moj prethodnik e, povjerenik Oettinger i sad sadašnji povjerenik Ansip. Srednjoročna strategija je evaluirana na sredini razdoblja u svibnju i ta evaluacija je pokazala da se još puno toga treba učiniti, zapošljavanje kultura, mladost, cybersigurnost, sigurnost, E, gospodarenje podacima, zaštita podataka, autorska prava, dakle copyright ili značenje platformi, razvoj kritičnih infrastruktura, interoperabilnost i naravno sigurnost na prvom i zadnjem i svakom mjestu. To su sve one najvažnije teme kojima se moramo baviti dalje. Digitalan svijet je vrlo raznolik. Riječ je ovdje o enormnom izazovu za stanovništvo i gospodarstvo. Nijedan sektor ne može izaći na kraj bez digitalnog gospodarstva i digitalnog društva. Svaki sektor, svaki dio našeg života i društva je time e, pogođen i u to involviran i nitko ne smije biti izuzet. I to je onda ta prava dodana vrijednost koju mi u Europi možemo ponuditi. S jedne strane raznolikost, mnogostrukost, s druge strane kompromis. To je ono gdje mi možemo vrlo konkretno pridonijeti. Europski parlament je sa svoje strane možda najbolji primjer da pokaže kako izgleda pravi laboratorij u kome se rađaju i razvijaju nove ideje, a s druge strane šta znači pravi kompromis u životu koji je realističan i realan. U Europi naravno znamo da postoje različite interesi na različitim razinama i mi znamo da bilo što što, treba, što se treba provesti može se temeljiti samo na dijalogu i kompromisu. Druge metode nema da bi nešto uspjelo i to je ono što ja kao povjerenica želim i nastaviti. Da li nam sad ti od, da li nam sad otkucava? Da Odgovor je veliko da. Dvogodišnji mandat je vrlo krat, ja sam potpuno svjesna toga. Moj prioritet bit će puna implementacija politika i inicijativa koje su do sada usvojene. Namjeravam plasirati nove prijedloge također, lansirati ih, inicirati ih i želim raditi u tome sa svim povjerenicima, sa Europskim parlamentom, s vijećem i svim ostalim dionicima i to na jedan potpuno otvoren i transparentan način kako bi osigurali konsenzus kao i maksimalnu uključivost. Što je, koliko je velika digitalna transformacija? To je jako, jako značajna stvar. To je naime izvor ogromnih mogućnosti za ljude, ali istodobno pomaže da se nosimo i suočavamo sa najvećim izazovima današnjice, a to su sigurno zdravlje, siromaštvo, nejednakost, rast, klimatske promjene. Jel, da li je to sve? Brzina i dubina transformacije e, zapravo pomažu velikim, velikim promjenama. Mi, pred nama je zapravo još uvijek ta velika digitalna revolucija i mi se moramo pripremiti za nju i moramo ju na adekvatan način i odraditi. Kako ćemo se recimo baviti gubitkom ili radnih mjesta ili jednostavno transformacijom radnih mjesta danas, zapošljavanja. Kako se prilagoditi, kako prilagoditi na različita poduzeća čiji su poslovni modeli više kompletno ili zastarjeli i dovode se pod pitanje ili su neki koje još ne možemo ni shvatiti koliko su okrenuti budućnosti. Kako osigurati jednu učinkovitu digitalizaciju javnih službi kao što su recimo zdravstvo, vladanje, upravljanje ili javni transport ili svaki druge, a istodobno iskoristiti sve ove velike mogućnosti koje se tu nude na korist naših građana. Koji je moj plan rada? On će biti obilježen apsolutnom potrebom za uspješnom implementacijom instrumenta usvojenih od 2015. jasno identificiranih u evaluaciji na sredini našeg razdoblja. To znači da ćemo kompletno ukinuti sve pristojbe za roaming, da će biti sav elektronski sadržaj, internetski sadržaj moguće prenositi diljem Evropske unije, da će ponovno alocirati spektar za eh, E, pojasne konektivnosti velike brzine, da ćemo nastaviti sa Wi-Fi 4 EU inicijativom, copyrightom, odnosno zaštitom intelektualnih prava i autorskih prava u Europskoj uniji i implementacijom Marakeš, ugovora iz Marakeša. Ja ću se također posebno e, baviti i pokušavati postići političke dogovore u prijedlozima koji se odnose na pravila o elektroničkom komuniciranju, reformi autorskih prava, reformi audiovizualnih medijskih usluga, kao i neopravdenog geoblokinga. Ja ću također se truditi da predložim nove ciljane inicijative na području e, kibersigurnosti, počevši sa revizijom Europske strategije, i pokušat ću iznijeti prijedloge za dodatne mjere koje bi mogle pojačati standarde na području kibernetičke sigurnosti kao što su certifikacija i označavanje. Radit ću na osiguravanju privatnosti i sigurnosti podataka, kao, a da se istodobno zajamči i jedan slobodan protok informacija o Europskoj Unite. Radit ću na napretku dosija kao što su recimo fair odnosi između platformi i poduzeća koja rade na tim platformama i pristupanju neosobnim podacima kao i ponovnom korištenju javnih podataka e, kako bi se zapravo zaštedili sredstva koja dolaze iz javnih fondova. Ja ću što je moguće više važnosti pridati izazovima digitalne transformacije u našem europskom društvu i socijalnom modelu. Radeći za u korist jačanja konkurentnosti i tehničkog vodstva Europske unije, baš na području velikih podataka big data, kao i superkompjutora umjetne i umjetne inteligencije, a istodobno ću pokušavati ostvariti najbolji balans između e, različitih interesa građana, poslova i svih dionika koji su ovdje umješani i to na korist e, cijelog našeg društva i potencijalnih digitalnih inovacija. Da, to je zapravo naš način rada i naš način putovanja. Vidite, mi uvijek imamo jedan put pred sobom kojeg vidimo i ne možemo ići u prošlost, ne možemo zaostajati. Moramo svi zajedno stati ko jedan i zajednički raditi na ostvarenju zajedničkih ciljeva i to za budućnost zajedničke naše Europe i naših obitelji. Kad sam čula za trenutnu komisiju pod predsjednikom Junkerom eh, bila sam prisutna na onoj prvoj seriji, da kažemo, saslušanja, jer tada sam bila jedna od vas. A sada, sada sam se pripremila da ja budem ovdje pred vama i doista ja ću vrlo pažljivo slušat sve što me pitate i pokušat ću vam vrlo otvoreno na sve odgovoriti, na svim područjima. I to po, koja su vezana za ovaj ogroman portfelj, ogroman resor za koji se ja natječem. Dakle, želim da iskoristimo ovaj trenutni zamašaj koji imamo kako bi kom kompletirali i dovršili digitalno unutarnje tržište i digitalizaciju našeg društva i ekonomije. A to mogu uspjeti samo uz vašu potporu, kao i naravno potporu svih ljudi koji rade u općoj upravi za koju bih ja bila onda zadužena i odgovorna ukoliko budem potvrđena kao povjerenica. Ali prije svega radimo na korist naših, naših građana i za zaštitu naših interesa. Hvala lijepo. Sada ćemo nastaviti sa popisom govornika. Želio bih vas podsjetiti. Dakle, jedan, jedna plus dvije minute, a nakon toga e, vi kao zastupnici Europskog parlamenta možete odlučiti hoćete li dodati još jednu minutu za dodatno pitanje i odgovor za na jednu minutu, dakle dvije minute najviše. Zastupnica Pilar del Castillo. Hvala lijepa. Dakle, draga kandidatkinja za povjerenicu, moram vam reći da mi je izuzetna privilegija bila surađivati s vama tijekom posljednjih osam godina. Vi znate čime se bavi odbor ITRE, industrijom, energetikom, inovacijama, istraživanjem. Dakle, to je poveznica između različitih industrijskih sektora. Dopustite da vas pitam, vezano uz inicijativu digitalizacije industrije, kako možemo biti sigurni da sva poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, će i dobiti pristup digitalnoj tehnologiji? Dvije minute za odgovor. Hvala lijepa, zastupnice Del Castillo, na vašem pitanju omogućujete mi da uđem u samu srž pitanja koja nama kao evropljanima mora biti iznimno važna. Da, u travnju 2016. godine smo usvojili ovu stratešku komunikaciju o digitalizaciji za digitalno gospodarstvo. Čuli smo izvješće koje je usvojilo Europski parlament. Svima je jasno sa čime smo suočeni trenutno. U Europi postoji mnogo potencijala, no moramo nastaviti sa ulaganjima kako bismo ponovno postali predvodnikom. moramo ulagati u industriju, moramo pripremiti teren, okruženje koje će biti pogodno za buduće svjetske šampione koji moraju ponovno preuzeti ključnu ulogu. Stoga ću započeti sa važnošću ove teme to će biti prioritet mog programa. Digitalni dan u Rimu, u Ožujku, platforma za europske industrije obećala državom članicama da će im se staviti raspolaganje financijska sredstva koja će omogućiti ulaganja. Također nešto što je vrlo bitno, imamo 500 milijuna eura koji su namijenjeni digitalizaciji industrije. I to je vrlo jasan koncept čvorišta za digitalne inovacije za 2016. i 2017. godinu 159 inovacija smo imali u cijeloj Europi. To je trenutna situacija. Ne želimo da to bude koncentrirano, već želimo da cijela Europska unija ima koristi od toga. Mala i srednja poduzeća su vrlo važna u tom smislu jer to su čvorišta za prijenos tehnologije, no isto tako prijenos znanja, mogućnosti za inovacije, tako da naša industrija ponovno postane naš ponos. Zastupnica nika vezano uz ključni element povezivosti inicijative kao što su Wi-Fi for EU, tu inicijativu smo nedavno usvojili. Kako sve te inicijative doprinose digitalizaciji europskog gospodarstva? Odgovor. Wi-Fi for EU. To je jedna inicijativa koja što se mene tiče simbol, jer ono što je naš cilj je identifikacija učinka lančane reakcije. Odnosno moramo imati uslugu koja omogućuje da onog trena kada se priključimo na neku uslugu smo automatski povezani. Na taj način možemo iskoristiti tu povezivost, koheziju. Wi-Fi for EU je dostupna usluga i malim i srednjim poduzećima i oni mogu putem javnih usluga tu igrati vrlo važnu ulogu. Zastupnik Dan vaših pet minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan gospođo kandidatkinju za povjerenicu. Da li vi razmatrate o tome da se iznese prijedlog kojim će se regulirati međunarodni natječaj? Dakle, što možemo učiniti kako bismo se pobrinuli da poduzeća ne zlorabe E, svoje pozicije e, koje su u smislu internih natječaja i kako možemo odgovoriti na rastući rizik kibernetskih napada i naravno postoji sve veća važnost sigurnosti. Vi ćete biti odgovorni za ekonomsko i digitalno gospodarstvo. Kako ćete tu promicati više ulaganja? Tri pitanja Odgovor dvije minute. Hvala zastupniče Danika. To je vrlo važno pitanje. Što se tiče međunarodnih javnih natječaja, mi mislimo da način na koji se odnose odluke vezane uz međunarodne javne natječaj ne bi smio ovisiti o zakonu predmetne zemlje. Istina je da imamo javne natječaje putem alternativnih operatera i to se nepristano povećava, taj trend. A što se tiče prijedloga komisije, on sadrži nešto što je vrlo važno i može ući u samu srž problematike, a to je aspekt univerzalne usluge. Tom univerzalnom uslugom ćemo moći osigurati da građani mogu birati u okviru te dostupnosti Iako taj sustav će dalje uključivati međunarodne javne natječaje, je, to će dovesti u pitanje naše tradicionalne konvencionalne usluge. Znam da postoje amandmani koji su, koji su podneseni, koji idu u tom smjeru. To je dio tog zakonika o telekomunikacijama Komisija vrlo jasno želi usvojiti određenu strategiju vezanu uz univerzalnu uslugu koja će zahtijevati država članica da osiguraju dostupne pristupačne cijene za povezivost svojim građanima. Kibernetski napadi, to je nešto što je vrlo jasno. To je veliki izazov za industriju, no isto tako i za naša društva u cjelini taj, ta prijetnja kibernetskih napada je pokazala da kritična infrastruktura za promet, zdravstvenu skrb je nešto što moramo zaštititi protiv te vrste napada. Dakle, moramo imati opipljive instrumente, alate kojima ćemo moći se suočiti s tim problemom, što znači označivanje proizvoda, certificiranje, bolji operativni kapaciteti između država članica, iskorištavanje sinergije i postoje neke druge elemente, no sada ću stati. Zastupnik Danika, što se tiče aspekta privatnosti, da li će privatni operateri imati dovoljno vremena da izrade suvremene softvere kako bi ispunili standarde vezane uz će standarde vezane uz softver, odnosno da li bismo e, tu raspravu trebali odgoditi? Mislim da to jako važno. Možete li na to odgovoriti? Hvala. Odgovor. Hvala na tom pitanju. To je vrlo važno pitanje. Samo bih vas željela podsjetiti na načelo koje omogućuje inicijativu e-privatnost. Želi smo osigurati više konzistentnosti Imali smo opću direktivu o zaštiti podataka običnih građana, to se spominje u članku petom, a mi govorimo o našoj komunikaciji. Jasno mi je da postoje teme koje iziskuju dodatnu raspravu i to upravo komisija trenutno čini. No, ne bih željela da izgubimo iz vida naš cilj koji smo si sami postavili. Dakle, moramo se suočiti sa zabrinutostima građana. Oni su nam rekli što se događa. Moramo osigurati njihovu privatnost e, i zaštitu njihovih podataka na njihovim uređajima. Hvala lijepa. Zastupnik Evžen Tošenovski. Hvala. Prije svega želim vam čestitati na, vašem, na vašoj nominaciji i također želim vam čestitati na vašem iskustvu u suradnji sa parlamentom i vezano uz način na koji parlament surađuje sa Fredrikom Ozingerom. Ja sam izvjestitelj za Berek Želio bi se stoga govoriti o kompromisu u odnosu na BEREK sa parlamentom. On bi se trebao usredotočiti na pojačane dualne strukture tijela BEREK i vijeće bi željelo zadržati status quo. Stoga, stoga pitam jeste li vi spremni suočiti se sa činjenicom da ćete morate izmijeniti prijedlog komisije o agenciji. Hvala. Kandidatkinju, izvolite imate riječ. Hvala, zastupniče Šanovski na ovom pitanju koje je vama vrlo blisko, obzirom da ste vi izvjestitelj. Svjesna sam potrebe da vodimo dalje rasprave, jer danas postoje različita stajališta između institucija. Ono što je za mene važno je da ne izgubimo iz vida najbitniju zadaću Bereka koji treba osigurati dosljednost i pružiti nam europsku viziju i pokazati kako unutar tog sektora možemo doći do zajedničkog cilja na strukturirani način. Očito je da će to biti od presudne važnosti i u smislu roaminga i mrežne neutralnosti. Mi smo svjesni dvojnih struktura kada pogledamo ured Bereka, to je najmanja agencija u Europskoj uniji, samo 28 članova osoblja, a istodobno znamo kako je ta agencija opterećena i to nije usklađeno sa političkim odlukama. Kada pogledamo odbor direktora agencije, u odnosu na institucije. Stoga ovdje je glavno pitanje da strukturu moramo prilagoditi stvarnosti. Iz tog razloga ću se pobrinuti da vodimo dubinske rasprave sa parlamentom i vijećem kako bismo utvrdili zajednički temelj koji bi nam omogućio napredak. Mi želimo napredovati, to ćemo napraviti našim vlastitim tempom. No kada znamo da na jedinstvenom digitalnom tržištu nema vremena, moramo se potruditi da ostvarimo napredak. To će biti moj stajalište i bit ću vrlo predana tom dosjeu. Hvala na ovom opširnom odgovoru. Želio bih reći samo jednu stvar. Postoji etički kodeks koji mora poštivati Berek. Koje je vaše stajalište o dodjeli spek, frekvencijskih spektra? Koordinacija će biti potrebna na razini EU-a određeni stupanj harmonizacije, no određene nadležnosti ćemo morati zadržati u državu članicama, odnosno regulatorna tijela jer će oni određivati konkurentnost cijele Europske unije. Hvala, izvolite imate riječ. Ja jednu minutu. Vezano uz spektar frekvencija. To odmah povezujem sa povezivosti 5G. To je naša šansa da još jednom postanemo pokretač razvoja za sve Znam da govorimo o dodjeli spektra i tada kada otvorimo tu raspravu parlament i vijeće i komisija imaju različita stajališta. Znam da moramo izabrati pravo područje kako bismo stvarili napredak. To je naš današnji cilj. Ako to znači više napora na razini EU-a, Mislim da ne bismo smjeli izgubiti iz vida da je ovo za nas vrlo važna prilika i moramo krenuti u tom smjeru. Moramo se slušati i stajališta država članica u smislu dodjele frekvencija posljednji je trenutak da e, ostvarimo ono što smo obećali. Hvala. Kolegica Kaja Kalas. Hvala. Ključ uspjeha u digitalnom gospodarstvu i u digitalnom društvu je povjerenje. E, korisnici moraju imati povjerenje u digitalno okruženje i ako ga jednom izgube teško ga je vratiti. Međutim, vidimo da sve više i više nacionalne vlade govore o razbijanju enkripcija u komunikaciji jer vide da je to vrlo bitan alat u suzbijanju terorizma. Moje pitanje je da li smatrate da je potrebno zaštititi enkripciju podataka kako bi potrošači mogli biti sigurni da njihova komunikacija zaštićena. Hvala na pitanju i sada dajemo riječ kandidatkinji za povjerenicu. Odgovoriti ću vrlo izravno. U ovom trenutku je važno da zadržimo enkripciju, jer to je jamstvo sigurnosti bez e, jedino jamstvo sigurnosti bez rizika. Vidjeli smo inicijative država članica. Vidjeli smo koji su rezultati dešifriranja enkripcija. Stoga moram napraviti e, korak dalje povjerenje i sigurnost za naše građane je glavno načelo i moramo s toga krenuti u istom smjeru. Hvala. Zastupnica Kaja, e, nastavno pitanje, govori se mnogo i o pravnom pristupu enkripciji, no u tehničkom smislu to nije moguće. Dakle, takav pravni pristup enkripciji se neće osigurati. Možete li to potvrditi? Da. Molim kandidatkinju da govore na pitanje. Pravni pristup se može dogoditi samo unutar strogih okolnosti uz određene zakonodavne mjere i samo u slučaju ugroze nacionalne sigurnosti na najvišoj razini. U tom smislu moramo se pobrinuti da smo konzistentni sa drugim zakonodavnim aktima i istodobno moramo uspostaviti jasna načela. To je vrlo važno jer moramo našim vlastitim institucijama dati sredstvo da se pomaknu unaprijed. Došto tako se moramo pobrinuti da se te naše instrumente ne koriste drugi u svrhe koje ne bi bile pozitivne. Sljedeći pitanje zastupnica Marisa Matijas. Hvala lijepa, ja sam ovdje. Gospođo kandidatkinje za povjerenicu, počet ću time što ću reći da je bilo e, zadovoljstvo surađivati s vama ovdje u parlamentu i čestitam vam na ovoj nominaciji. Vi jeste dali određene odgovore u pisanom obliku. Govorili ste o mogućnosti toga da ćete predočiti nove zakladovne inicijative, konkretno online platforme za poduzeća koja posluju na internetu. To je vrlo važno pitanje za europske građane koji su iznimno zabrinuti zbog svih tih pitanja. Uber, Airbnb, Spotify, sve to su platforme koje su prouzročile mnogo zabrinutosti kod naših građana. Sve to je vezano uz regulatorna pitanja koje regulatorne rješenja ćete predložiti? To su iznimno različite platforme. Hoćete li regulirati usluge, odnosno vrstu poduzeća? Koji modalitet ćete regulirati? Prvo zahvaljujem na komplimentu e, našoj suradnji. Rekli ste da treba održati raznolikost platformi, da je to izvor i ishodište kreativnosti i inovacija. Dakle, to predstavlja pozitivnu ulogu u kontekstu e, postojećeg gospodarstva. Istovremeno ste nam dali e, primjer o tome što točno e, se može korigirati i popraviti kad postoji problem. Dakle, to smo izrazili i u komunikaciji o platformama. Ne govorimo o prereguliranosti. Kada uočimo problem, e, napravit ćemo prilagodbu i e, vjerujem da će biti i inicijative o nefer praksi i tvrtkama koje s takvih platformi djeluju e, i to će Digi Competition učiniti, međutim znamo da to postoji. Razlozi e, koja ili opravdanja koja nam daju tvrtke e, su različita, možda i zato što nemaju uvijek pristup klijentima. Međutim, moramo razmotriti nove mjere i pitanje što možemo predložiti da bismo popravili tu situaciju, čitavo vrijeme osiguravajući pravo na tržišno natjecanje jer nepravedno e, je to tako kako je sada, a želimo poslati potpuno jasan signal. E, i stvoriti e, okruženje koje će omogućiti najbolje e, uvjete za sve. Želimo naravno popraviti e, sve te situacije, svjesni da to može imati učinka na određene slobode, želimo definirati platforme, ali nikako ne stajati na putu kreativnosti. Hvala. u smislu ovih e, online platformi. E, vi ste se dotakli pitanja sloboda koje je ključno. Sloboda e, ima veze s praksom i načinom na koji građani mogu biti prisutni na online platformama E, znamo da je bilo kontroverzije o cenzuri i slobodi istražavanja i izražavanja i granice između tih e, dviju kategorija. Osim toga, e, još i dalje se vodi rasprava o toj demarkacijskoj liniji između slobodnog izražavanja i cenzure. Željela bih znati jeste li razmatrali kako se može pružiti vodstvo, leadership u tako kontroverznim uvjetima. Izvolite. Hvala gospođo Matijes na ovom pitanju. Jedan od instrumenta koji su doista najinovativniji, a odnosi se na slobodu izražavanja, govorimo o digitalnom sadržaju, ljudi na tim platformama, moglo bi se reći, rade nešto nelegalno. Međutim, mi e, smo sigurni da postoje platforme koje će vrlo brzo e, poništiti sve nelegalne sadržaje, poput recimo govora mržnje. Mislim da već e, imamo e, u e, direktivi o elektroničkom trgovanju takve propise. Želimo imati propise koje će nam dati dobre rezultate. Kodeks o postupanju koji će se boriti i govor mržnje kao što to ima recimo Twitter ili drugi E, i želimo svakako napraviti iskorak e, i koordinirati dijalog dalje e, te brisati takav neodgovarajući sadržaj. Gospođo Tripfel, Dakle, moje pitanje odnosi se na vrijednostni raskorak i neki, neke od online platformi zahtijevaju poznavanje e, zakona poput recimo onoga o e, zaštićenom kopirajtu e, i autorskim pravima prema tome zanima me jeste li vi s tim upoznati i dijelite li zabrinutost za ex ante kontrole smatrate li da copyright paket odgovara na pitanja, a bez otvaranja prema e, e, elektroničkom trgovanju. Sad će kandidatkinja odgovoriti na pitanje. Hvala vam lijepa na ovom važnom pitanju. Činjenica je da rasprav unutar Europskog parlamenta pozorno pratim, a pogotovo taj raskorak u vrijednosti, e, a jasan je cilj komisije. Ono što mi trebamo učiniti je da omogućimo umjetnicima E, u slučaju kad se preko neke platforme distribuira njihov sadržaj, da e, od toga od te distribucije koristi ima samo platforma. E, to će značiti da drugi nemaju sada koristi i budući da se radi međutim o jednom gospodarskom sredstvu moraju se stvoriti sredstva što je za nas vrlo važno. E, pogledate li kakav je prijedlog, vidjet ćete da se odnosi na platforme kod kojih e, je postignuta kritična masa. Ono što je za mene važno jest da druge stavljamo u situaciju odobravanja nečega unaprijed dajući odgovornost e, onim čimbenicima iz digitalnog svijeta da u potpunosti daju doprinos e, stvaranju što znači da treba biti odgovarajuće plaćen taj rad umjetnika pa po članku 17. teksta mora e, biti jasna poruka o tome da želimo kreatora. Dakle, e, važno je da se to uspostavi. Drugo je pitanje bilo o sporazumu iz Marakeša, dakle interinstitucionalnom sporazumu. E, Paket e, je zaprimljen u svibnju što se tiče ratifikacijskog sporazuma. E, treba jednostavno realitet na terenu bez odgađanja srediti, odnosno mislite li da će se to moći urediti pod estonskim predsjedanjem? Hvala lijepa. Madame, gospođa Trupel. Mogu reći u ovom slučaju da po mom e, iskustvu kao članice e, parlamenta da sam bila često u situacijama da čujemo da je e, lopta na polovici terena vijeća. Pa prema tome prihvaćamo takvu e, situaciju. To je jedna od tema koju ćemo e, pratiti vrlo pozorno i osigurati da se ratifikacija dogodi čim je prije moguće. I imamo mišljenje suda pravda o tome i po njemu ćemo raditi. Hvala lijepa. Hvala na odgovoru. Sljedeći je gospodin Marko Zulo, pet minuta, izvolite. Hvala lijepa. Imam pitanje za kandidatkinju. Nešto što još u Europi nije na odgovarajući način rješavano, a to je oporezivanje digitalnih, većih digitalnih igrača. Znamo da je oporezivanje nacionalno pitanje, ali znam da Evropska unija kad se radi o nadmetanju, da imamo situaciju e, nepravedne E, konkurenciji što utječe na e, građane. Postojaće usporedivi e, servisi u državama članicama, a možemo sad se zapitati o fiskalnim aspektima. Hoće li profit biti oporezivan u državi u kojoj je generiran? Hvala lijepa gospodine Zulov e, na ovom vrlo važnom pitanju koje zahvaća iznimno široko, a ima veze s internom politikom, jedinstvenim tržištem i vanjskim aspektima tržišne utakmice. Međutim, trebalo bi prati ruke međutim e, to se odnosi na platforme bilo gdje na europskom teritoriju. Moramo međutim biti svjesni da mm, ima e, više oblika, a sama komisija želi biti sigurna da e, smo kadri poduzimati određena djelovanja. Dakle, gledat ćemo prvo kakva je situacija na terenu i to od e, slučaja do slučaja, od predmeta do predmeta, ali s platformama je koji puta problem u tome da se treba vidjeti gdje je zapravo prava lokacija određenog posla. Jer e, postoji mnoštvo izvora podataka i nije lako sve to e, organizirati, ali izdržat ćemo loptu na oku i svakako ćemo pokušati više saznati ili istražiti. Što se tiče jednakih uvjeta za sve, Potrebna nam je situacija u kojoj su e, pravila igre ista za sve pružatelje sličnih usluga. Dakle, to može biti regulirano e, legislativnom mjerom, konzultacijama ili procjenom učinka, e, što mi je vrlo važno. Mislim da je to potrebno da bi se dobila ideja da mu se e, nešto dogodi. Postoje tu i e, ne nevoljne mjere, prema tome htjeli bismo E, biti sigurni da se ne radi samo o velikim ili nužno nekim zlim ili pokvarenim igračima. Želimo osigurati da, da po svim načelima istovremeno napredujemo. Smatram da bolja distribucija dobiti od poreza bi bila poželjna, recimo usmjeravanje prema start-upovima na europskom teritoriju, budući da kaskamo za Sjedinjenim državama. A e, 70. godina u aeronautici je stvoren evropski projekt da bismo se natjecali s američkim tržištem. Im e, razmatrate, pitam komisiju, e, neke dodatne takve e, projekte koji bi eventualno neke motore evropske proizvodnje uključivali. Slažem se s najavama koje ste e, objavili e, o nedostacima u digitalnoj industriji Europske unije i e, ovo međutim nas treba ojačati i upravo zato trebamo i dobar E, trebamo dobre uvjete jer je, se radi ili e, ne samo o europskom pretraživaču, europskom Google, nego e, ulaganju u ključne sektore u istraživanju, što će nam omogućiti da se koncentriramo na dodane vrijednosti na te platforme odnosno ulaganje u performansu. Mislim da je ovo promjena smjera, e, važno je da to bude najsuvremenije istraživanje i da e, građani dobivaju najsvježije odgovore o recimo zdravstvenoj skrbi, o sigurnosti zračnog prometa ili već o bilo čemu e, o čemu žele postaviti pitanje. Dakle, u tom smislu e, digitalnog sektora u Europi ćemo mi biti zapravo pioniri. Evo time smo iscrpili prvi krug e, pitanja i želim sad predati e, kolegici e, odgovornost vođenja ovog sastanka kolegici e, koja je zadužena za odbor za kulturu i Hvala lijepa gospodine Bizek i budite uvjereni ja ću biti jednako tako stroga prema vremenskim okvirima koje imamo kako je to i gospodin Buzek do sad radio, a sada riječ ima Sabine Ferhajn. Hvala lijepo. Komisija i parlament su vodili nekoliko inicijativa za promoviranje evropskih kultura i divers, i raznolikosti. Čini se da je to jedini način da sad zaštitimo interese i potrošača i samih kreatora u kulturnom sektoru ako zaštitimo i reformiramo kompletno intelektualna prava i autorska prava. Prema tome, to se odnosi i na korištenje interneta, pogotovo na nove tehnologije. Prema tome, vidimo da sve više autorskih prava se ilegalno preko interneta koristi bez ikakvih e, ovlasti od samih autora i bez ikakve kompenzacije financijski tim autorima. Da li planirate nekakve dodatne mjere osim onog što je već ovdje spomenuto kako biste taj jaz E, zapravo premostili i što kanite konkretno učiniti na evropskoj razini. Hvala lijepo. A sada, gospođo kandidatkinje, vi imate riječ. Hvala vam lijepo. Gospođo Ferhajn, na vašem pitanju. Ja ću to vrlo izravno kazati. Meni je da ove kulturne raznolikosti Europe, Evropske unije cijele, jako, jako stalo. Jer to upravo spada među ono najskupo cijenjena vrijednija dobra koje imamo u Europi. Audiovizualne usluge i kulturne servisi u Europi e, se moraju apsolutno zaštititi pravom i zaštitom autorskih prava. A s druge strane znamo da i autori moraju koristiti nove tehnologije i svoje sadržaje njihovim putem distribuirati i zato dobiti adekvatnu kompenzaciju. Jer sve to naravno služi ostvarenju one evropske vizije kako smo imali. Zbog toga i mislim da imamo dobre prijedloge sada da to prvo taj jaz e, premostima. Međutim, vrlo je važno da pritom surađujemo sa svim autorima i svim nositeljima intelektualnih prava kako bi to razriješili. To naravno i uključuje da uz ovo već postojeće zakonodavstvo koje sada imamo e, nastavimo rad na tome. Znam da su tu već postignuti neki temeljni e, bitne suglasnosti između parlamenta i drugih europskih institucija. Međutim, meni spada za mene u to spada dakle da bude distribucija jača i da bude osigurano financiranje. To je to ključno pitanje s kojim se kanim suočavati kako bi naši autori, naši nositelji intelektualnih prava, prava intelektualnog vlasništva mogli slobodno kreirati, ali i zato bili adekvatno nagrađeni. Što se tiče borbe protiv e, piraterije, ilegalnog korištenja različitih sadržaja, e, preko digitalnih kanala i internetskih e, mogućnosti. Naravno da ćemo na tome raditi. Imate li još kakvo dodatno pitanje, gospođo Farhajen? Da, ja bih se nadovezala na ovu točku. Koju ulogu u svemu tome, u tom kontekstu mogu igrati platforme, po vašem mišljenju? Ovom trenutku imamo, da tako kažemo, jedan vrlo, vrlo široki buket različitih propisa, propisa koje međutim nigdje nisu decidirano regulirali pravno platforme i odredili odredili vrlo jasno što, kome, kako i zašto i kada se tu mora platiti, učiniti i napraviti. Stoga, bez te prave sigurnosti me zanima što ste dodatno predvidjeli za e, platforme i da li nešto osim jer da li jer vidite prema onom što mi sada imamo tekućih propisa platforme nisu uopće precizno regulirane dakle konkretno da li ste vi imamo predvidjeli nešto posebno i kako kanite definirati ove različite usluge i servise koje se tu pružaju Hvala lijepo. Gospođo Gabriel, vi imate riječ. Da, hvala lijepo. Dobro sam saslušala što ste me pitali o platformama u vašem dodatnom pitanju. Mislim da se doista uloga, mogućnosti i doseg platformi moraju još dodatno regulirati i definirati prvo. Međutim, na tom području ne želimo i previše propisa donijeti. Jasno da vrijedi načelo ograničene odgovornosti kao što je to i propisano u adekvatnom zato nadležnom zakonskom propisu. Međutim, sa sada je u prvom koraku važno pustiti platforme da rade omogućiti im da rade, a ako se utvrdi da je njihov sadržaj ilegalno korišten, onda moraju i te platforme preuzeti odgovornost i djelovati snositi posljedice. A inače mislim da u okviru našeg dijaloga sa ljudima koji pokriču te platforme još uvijek ima prostora za dogovor nekih dodatnih mjera. Mislim da moramo suradnju s tim ljudima pojačati kako bi zapravo E, dobrovoljnim mjerama s njihove strane mogli poduzeti jače mjere na cijelom, sektoru. Hvala lijepo. Sada sljedeće pitanje. Ja bih govorila na talijanskom, gospođa Kosta. Dobar dan i s moje strane i hvala vam, gospođo Kamerber da ste mi dali riječ. Kao prvo čestitamo našoj kandidatkinji uopće na kandidaturi za taj važan e, resor, dakle digitalno društvo i digitalno gospodarstvo. Nije li se tako da se digitalno društvo zapravo vrlo, uz vrlo slabe pedagoška postulata postulate i načela razvilo. Mislimo da tu trebamo još puno napraviti, a recimo onda zatim strukture, primjerice platforme za škole, srednje škole i sveučilišta a s druge strane opet zaštita svih e, maloljetnika od različitih štetnih praksi ili sadržaja, kao i zaštita temeljnih ljudskih prava. Kako tu kanite postupati? Hvala, imate vrijeme za odgovor, gospođo Gabriel. Hvala lijepo, gospođo Kosta, hvala vam na tom pitanju. Time prelazim odmah na jednu prelazim odmah na temu koja mi je jako, jako važna. A to je digitalna transformacija i tranzicija se mora prvenstveno tako odvijati da koristi ljudima. Različite procjene kojima danas raspolažemo kažu da, se, da će možda nakon kompletno provedene digitalne revolucije mnoga radna vijesta nestati, međutim neka druga možda čak i vrijednija i bolje će nastati. Prema tome nije u pitanju da mi sad čekamo na to da se radna mjesta koja budu nestala pojave na nekom drugom mjestu. Ne, mi ih moramo pratiti cijelo vrijeme kroz ovu digitalnu tranziciju. I to znači da moramo stalno govoriti o digitalnim sposobnostima, edukaciji i kompetencijama. I to nisu samo mladi, mi govorimo tu i o osjetljivim skupinama ljudi, o invalidima, o starim ljudima, ljudima koji su isključeni ili marginalizirani u društvu. Ja ću apsolutno podupirati inicijativu koja se zove digitalne mogućnosti. To znači da će između 2 i 5 mladih ljudi sljedeće godine već da kao početak u našem, da kažemo, početnom projektu imati šansu za praksu između 2 i 5 mjeseci. A mi znamo jako dobro koliko ima primjera za to, zašto primjerice ne možemo koristiti i sredstva iz garancije za mladost jer vrlo je bitno motivirati mlade ljude, jako je bitno pokazati im da takva iskustva mogu imati jednu vrijednost u jednoj zajedničkoj Europi u našoj sutrašnjici. Ja se pritom koncentriram na rad s Europskim savezom za digitalna radna mjesta i razvoj digitalnih kompetencija digitalnih stručnosti i specijalizacija. Postoje naravno nacionalne udruge, ali postoje još uvijek i tri velike zemlje koje nisu se pridružile tom sporazumu i nemaju jedna takav adekvatan savez u nacionalnim okvirima. Prema tome važno je da to svi usvoje da bi onda mogli zajednički razmjenom iskustava vidjeti koje su najbolje moguće procedure i tu krenuti na jačanje digitalnih kompetencija i raditi izravno sa mladima, što se tiče pogotovo malih i srednjih poduzeća. Hvala lijepo. Sada imamo naknadno pitanje. Da, Hvala vam. To su i mnogi drugi ljudi, sad već nešto što su mnogi ovdje govorili. Mi želimo zadržati našu kulturnu raznolikost i jačati autorska prava i želimo stvoriti i zadržati iste mogućnosti za sve. E sad ne znam da li je to moguće samo kroz dijalog sa ovim e, providerima, odnosno operatorima platformi ili bi se tu moralo razmišljati o nečem drugom, dodatnom recimo o medijskom programu ili pitanju same proizvodnje proizvodnje kao i pitanju distribucije. Možda bi sa svim tim ljudima trebali razgovarati o tome kako bi mogli dakle sa tih aspekata to pojačati. Mi znamo da trenutno samo dva evropska projekta postoje koji se bave recimo i subvencijama na tom području. Jako me zanima što vi o tome mislite. Dobro. Evo, na ovo pitanje sam baš mislila kada sam e, odgovarala u pismenom obliku na pitanja prije ovog našeg saslušanja. I pravo jedan dio bi se u to treba uklapati u e, kreativnu Europu. To je dakle jedan od najvažnijih projekata, najperspektivnijih, iako ima relativno mali proračun od jedva 500 tisuća eura godišnje. Međutim, taj medijski program se od, tisuć, od 1991. već provodi u raznim oblicima i zasniva se i temelji se na našoj kulturnoj raznolikosti i djeluje u raznim sektorima kulturnog života. Dakle, tu imamo Sada imamo za ovo razdoblje od 2016. do 2020. involviranje jako mnogih malih i srednjih poduzeća koja djeluju na kulturnom području, koji sudjeluju u tom programu i koji upravo zahvaljujući aktivnom doprinosu u tom programu mogu zadržati mnoga svoja radna mjesta. Ja ću sa investicijskim fondom i novim EFSU-om upravo razgovarati dakle, s ljudima o tome da tu inicijative odatle financiramo. Hvala lijepo. Sada Ashley Fox. Hvala. Gospođo Gabriel, čestitamo na vašoj nominaciji za kandidatkinju. Da li bi mogli reći o našim odborima što vi mislite o distribuciji novih tehnologija? Što vi smatrate da je potencijalna korist za sve potrošače? Kakav je vaš stav prema regulaciji te potencijalne distribucije novih tehnologija? Kratko pitanje, izvolite gospođo Gabriel. Hvala lijepo gospodine Fox na, ovom pitanju. Riječ je o dosjeu koji sam zajedno sa gospodinom Dombromskom i gospođom Jurovom, dakle kolegama povjerenicima, e, razmatram, a to je zaštita privatne sfere i moguće koristi o kojima se govori. Mi razvoj novih tehnologija promatramo s jako puno nade. Mislimo da bi to moglo dovesti do e, zaista velikih revolucionarnih napredaka, posebno na području zdravstvene zaštite. Ali, moramo i otvoreno kazati da je to još uvijek jedno područje kojem je puno toga otvoreno. I sad vi vas zanima kako ja mislim da što je nužno da mi tu reguliramo. Kao prvo moramo svoju neutralnost u tom području čuvati jasno da pratimo razvoj vrlo pažljivo, ali moramo paziti na zaštitu privatnosti pri svemu tome. U svibnju je prvi put održana u Europskom parlamentu jedna konferencija na tu temu i nakon te konferencije je proizišlo dakle jedno jasno e, angažiranje za te nove tehnologije koje nam omogućavaju dakle i zaštitu privatnosti ali maksimalno korištenje E, interneta za naše građane. Dakle, to je jako bitno tu naći, recimo, naći jedan balans i zajamčiti primjerice privatnost i sigurnost naših korisnika, naših građana, ako se upuste recimo blockchain transakcije i krenu u elektronsko trgovanje, odnosno kupovinu i tako dalje, ili daju svoje podatke u cilju bolje zdravstvene zaštite ili bilo čeg drugog, a s druge strane da mogu E, to i koristiti. Dakle, mi znamo da kod opće recimo i coinova i elektronskog e, bitcoina, elektronskog poslovanja elektronskim novcem je postoje načelo da se mora poznavati dobro i klijent, ali moramo prvo vidjeti koje su bile pozitivni aspekti cijele te priče i onda vidjeti kud to vodi. Imate dodatno pitanje. Ja sam ja vam kažem da ja nisam baš to tako formulirao kako ste vi parafrazirali u svom odgovoru. I ne znam da li biste se složili sa mnom da vrlo često mi u ovom parlamentu doživljavamo nove tehnologije kao prijetnju. A vi ste, recimo znamo da se tako govorilo i kad se pojavio i Bitcoin i svašta drugo i da smo htjeli to regulirati. Ali kad se recimo mi kao političari povlačimo i počinjemo drugčije o tome razmišljati, to je onda kada naši korisnici imaju stvarno pravu korist od toga. Ali mene sad zanima da li e, ste vi da li ćete vi ovdje usvojiti isti pristup kod ovih tehnologija, zato što to doista može donijeti pravu korist našim građanima ili ćete ići na regulaciju u svakom slučaju, e, zato što bi to mogla biti i prijetnja ujedno. Baš odgovor, izvolite. Dakle, ja generalno ne gledam na nove tehnologije kao na jednu prijetnju, nego mogu samo ponoviti ono što sam rekla već uvodno. Mi, kao Evropa, moramo igrati jednu vrlo određenu ulogu. U pitanju su naše vrijednosti, ali i zaštita podataka, zaštita privatnosti i poštivanje temeljnih ljudskih prava, a s druge strane jamčanje koristi našim građanima. Ništa od toga ne smijemo izgubiti iz vida. Prema tome, ja mislim da trebamo sa puno nade, optimizma i sigurnosti gledati u nove tehnologije jer mogu koristiti našim građanima. Međutim, sve skupa se mora temeljiti na analizi koja je dubinska, koja je stručna i koja ne isključuje ništa u budućnosti našoj transformaciji u digitalno društvo. Hvala lijepo. Sljedeće pitanje dolazi od Dite Šarancove. Hvala lijepo. Gospođo kandidatkinje, kao prvo čestitke na vašoj nominaciji. Vi ste vrlo jasno rekli da razumijete kako je važan digitalno jedinstveno unutarnje tržište i za eh, e, gospodarstvo i za rast i za stvaranje novih radnih mjesta u Europi. Vi ste također govorili da protok podataka mora biti slobodan u Europi. Da, naravno, u pravu ste. To je vrlo bitno jer osnov s kompletnom digitalnom svijetu su podaci. Bez njih ništa ne bi funkcioniralo. I nadam se da se slažete da je slobodni protok podataka treba biti jedna od temeljnih sloboda Europske unije. Međutim, moje pitanje, možete li potvrditi da vi podupirete e, zahtjev za zabranom e, lokalizacije podataka uz pomoć gospodina Ansipa i da će se to negdje odraziti u jednom legislativnom prijedlogu do kraja ove godine? Dakle, pitanje je geoblokinga, naravno. Hvala lijepo na ovom pitanju, gospođo Harancova. Da, mi smo već e, razgovarali o tome i danas vam to mogu sasvim službeno potvrditi. Da, mi smo protiv e, lokalizacije podataka, jer kad vi danas pogledate što se zbiva, onda vidite da imamo jedan ogroman, ogroman potencijal koji može proizići iz ove slobodnog protoka podataka. Jer kao što ste rekli, sloboda protoka podataka je ono na čem se sve temelji, naša ekonomija, naš napredak i to je zapravo peta temeljna sloboda. E sad moramo vidjeti koje prepreke postoje koje to ograničavaju i moramo vidjeti kako ćemo ih ukloniti. I zbog toga još jedan puta ponavljam ono na što sam se obvezala već. Mi ćemo od jeseni vrlo intenzivno raditi na legislativnom projektu da se zabrani lokalizacija podataka. Jer Vidite, to je jedna prepreka za slobodni protok podataka, a mi želimo pravo na prenosivost e, digitalnih usluga i želimo otvorenost kod svih, recimo, regulatornih pitanja. Primjerice, kod fiskalnih kontrola je to vrlo važno, jer danas vam je to ovako. Kad pogledate, onda i kod poduzeća i kod e, privatnih osoba, postoji uvjerenje da je ta lokalizacija podataka donosi sa sobom sigurnost podataka, povećava sigurnost, ali nažalost to uopće nije tako, ne. Umjesto povećane sigurnosti to zapravo dovodi do prepreka, čak i tamo gdje nemamo više fizičkih prepreka kao geoblocking i recimo različitih drugih prepreka. Ja to vam govorim zato jer e, kad e, kod tih lokalizacije podataka uvijek mislim na glečer. Imate onaj vrh glečera koji vidite iznad razine vode, ali i ona ogromne količine koje su ispod razine i vi ih ne vidite. Mi smo sada već različitih, već pedesetak praksi identificirali gdje se to događa lokalizacija podataka, onda imate i one poduzeća, recimo najveći broj poduzeća koja su duboko uvjerena da lokalizacija podataka doprinosi e, većoj sigurnosti. Hvala. Imate još dodatno pitanje, gospođo Šarancova? Da, hvala. Hvala vam na ovom ohrabrujućem odgovoru. Međutim, pitam se, ne biste li mogli biti i konkretniji, a bez potrebe da se sada govori o velikim legislativnim projektima. Možete nam reći koje ste mjere, naime, i bez velikih takvih projekata zamislili, koji bi nam pomogli da se slobodnije odvija protok podataka u Europi. Izvolite, gospođo Gabriel, imate riječ. Da, već sam rekla. Za 2015. smo 272 milijarde predvidjeli za digitalno područje, a za ovu godinu očekujemo da će to biti i kad smo imali ove godine više od 300 milijardi imamo na raspolaganju. I za mene je sad stvarno najvažnije da se pozabavim tim pitanjem lokalizacije podataka. Znam da to neće biti jednostavno. Znam da će se tu morati jako, jako naporno raditi s poduzećima, a morat ćemo raditi i sa samim nacionalnim vladama, sa državama članicama Međutim, vjerujte, sada trenutno se provode studije izvedivosti, ne mogu vam reći sad prve konkretne rezultate tih analiza, ali koliko vidim, za sada smo već e, na dobrom putu. Prvi puta nakon godinu i po dana su sve zemlje članice krenule tu vrlo konstruktivno surađivati i sad moramo prvo čekati na evaluaciju ove procjene učinka i naših studija izvedivosti, a onda možemo nešto konkretnije reći. Hvala sad Martina michels. Hvala. Gospođo predsjednice, štovana gospođo Gabriel, do sada je komisija temeljne načela digitalnog društva kao recimo neutralnost mreže, zaštita autorskih prava ili zaštita osobnih podataka stalno gledala kroz zapravo jednu strateške očale unutarnjeg tržišta. Ja ne mislim da je to jedan dovoljno širok pristup, zato što mislim da su tu vrlo važna područja kao znanstveno istraživanje, edukacija i tako dalje i kultura, ako hoćete, jednostavno zapostavljeni. Vi ste tu u ovoj točki sedam rekli da je krajnje vrijeme da se e, revidira jedan e, zakon o zaštiti autorskih prava. Međutim, tu se ništa ne govori o bibliotekama, umjet, e, muzejima, iz, galerijama i tako dalje o tome nema ni riječi. Mislim, prema onom kako znamo kako je to komisija do sad ima svojim propisima, to se može samo recimo digitalne se tehnologija tu koristi samo zato da bi se to arhiviralo negdje. Mislite li da je to dovoljno iskorištavanje digitalne tehnologije e, za jednu apsolutnu razmjenu kulturnu i naš napredak u tom smislu? Hvala lijepo odgovor gospođo Gabriel. Hvala na ovom pitanju. I to je vrlo, vrlo važna tema. Mislim da se jednostavno naše okruženje izmijenilo, to se odnosi na kulturne usluge, platforme, ponuđači, sve se promijenilo. Kako danas postići ravnotežu? Kako bi doista svi mogli sudjelovati u toj digitalnoj tranziciji. Vi ste otvorili jedno pitanje kojeg bi željela još jače surađivati s parlamentom kao i sa svim ostalim involviranim dionicima. Ja želim saslušati sve strane i na to se ovdje obvezujem. Ako me se potvrdi kao povjerenicu za ovaj resor, ja ću onda sve one koji žele još nešto kazati, saslušati, pobrinuću se da imaju priliku da to kažu. Jer kao što ste sami rekli, postoje i drugi aspekti kako treba i druga gledišta s kojih treba promatrati digitalizaciju i koja možda do sad nisu dovoljno uzeta u obzir. Jer, e, naravno, mi znamo, iza svega toga su ciljevi koje smo već opisali, ali željela bih da svi u tome sudjeluju. I zbog toga se kanim još intenzivnije time baviti i sve saslušati. No, već sam rekla, načelo već postoji mi moramo autorima pomoć da mogu kreativno djelovati, da, da budu pravedno i pošteno e, nagrađeni za to. Moramo naravno i čitamo našu kulturnu baštinu, svu raznolikost, sve muzeje, sve ostale institucije kulturne na isti način involvirati u digitalnu tranziciju. I tu moram biti vrlo otvorena Moram još puno na tom raditi, ali prije toga moram saslušati, kao što je kazano, i različita mišljenja. Što sam prije tri, četiri tjedna već učinila i to je bilo jako korisno. Ähm, što se tiče ove suradnje, moram reći da se veselim njoj. Vi ste već nekoliko puta naglasili važnost uloge javnosti sada na ovom kulturnom području imamo iznimno tešku situaciju e, sa Euronewsom, e, preuzet će ih BBC i radi se o privatizaciji koja će izmijeniti radne odnose kolektiva, pa isto tako i e, programsku raznovrsnost te medijske kuće. Hoćete li se to umješati? Izvolite, gospođo Gabriel. Hvala lijepa što ste mi postavili ovo pitanje. Ono je vrlo važno, ali isto tako i osjetljivo. Važno je zato što znamo da medijska kuća Euronews ima jednu opću europsku misiju. Želimo osigurati visoko kvalitetan program kako bismo bili sigurni da ćemo povećati broj gledatelja. 2017. godine ćemo potpisati nešto što će biti na snazi sljedeće četiri godine, jedan projekt. To je ono što želimo učiniti. A ono što je bitno za mene je da komisija može intervenirati ako to bude neophodno. Drugim riječima moramo i dalje imati oko na jezičnoj raznovrsnosti, moramo štititi novinare, ne smije se otpuštati, moramo osigurati dobre radne uvjete i moramo također braniti regionalne interese. Mogu dakle kratko potvrditi da nešto što ću prvo napraviti ako uspijem je sastati se sa upravom E, te medijske kuće kako bi razgovarala s njima. Želim biti sigurna da će biti ostvaren napredak i ova misija općih interesa se zadrži. Imate jednu minutu za odgovor. Žao mi je, morala sam vas prekinuti, moram biti stroga. Julija Reda, izvolite. Draga kandidatkinje, jasno mi je da je kasno. Nitko ne očekuje od vas da ponišite ono što je komisija do sada napravila i ukinete, no zanima me koje je vaše stajalište vezano uz važno pitanje kada u javnosti dođe do sukoba e, između interesa javnosti i temeljnih prava. Rekli ste da pravni pristup se treba omogućiti, ali ne smije se narušavati privatnost podataka. To je proturiječno. Također članak 13 prijedloga o autorskim pravima, da li je on E, sukladan sa predlogom komisije ili se radi o općem nadzoru. Naravno, autore moramo plaćati, ali da li to opravdava da se nadzire sve ono što građani čine online? Parlament je uvijek branio e commerce, e-trgovinu, zato što je to nešto što je vrlo bitno za e, prava građana. Dakle, da li ćete vi osnaživati državčanice u smislu toga i da li ćete složiti zakonodavstvo kojim će se omogućiti da se ova direktiva o e-trgovini ujednačeno primjenjuju svim državama članicama. Gospođo Gabriel, izvolite. Hvala lijepa, gospođo Reda. Hvala na ovom pitanju. Naravno, ja sam svjesna te situacije. Postoje mnoge točke kod kojih jednostavno ne mogu nešto napraviti od vrha prema dnu. Moramo ići u drugom smjeru toga moramo razgovarati. Još imamo dvije godine u ovom sazivu, u ovom mandatu. Ja sam usvojila svoje stajalište u suradnju s vama i uz pomoć stručnjaka. Mogu vam reći da mislim da mogu ostvariti napredak, a što se tiče direktive o digitalnoj trgovini, e-trgovini, moram reći da je to sama srž digitalnog unutarnjeg tržišta. To je pravni okvir koji omogućuje slobodu kretanja na digitalnom tržištu. Tu se postavlja pitanje, treba li nam nova inačica te direktive? Odgovor je već dan. Dvije evaluacije su već provedene 2010. i 2015. godine i komisija je odlučila da direktiva odgovara potrebnim zahtjevima. Da li je Europski parlament bio za tu direktivu? Trenutno svjedočimo da se mnogo toga događa. Nove realnosti se pojavljuju. Ja već imam ograničeno jamstvo za tu platformu sam već obećala i obećala sam brisanje nezakonitih sadržaja. To su najbitnije teme u digitalnom području sada, jer na europskoj razini možemo ostvariti napredak na toj razini. Znam što države članice mogu učiniti. Poznate su mi naše vrijednosti. Ne možemo imati nekakav opći nadzor, opće praćenje. Tu je direktiva vrlo jasna, no moramo pogledati što se događa u državnom članicama. U okviru svojih nadležnosti ću svakako djelovati i reagirati ću kada ću vidjeti da su e, nadležnosti e, nisu ispoštovane. Zadrubica reda, imate li još neko pitanje? Još uvijek me zanima da li ćemo imati zakonodavni prijedlog vezano uz uklanjanje nezakonitog sadržaja. Predstavljam e, nekoliko odbora danas i sada zato me zanima pitanje kibernetske sigurnosti. Vi ste spomenuli E, oznaku sigurnosti u vašim pisanim odgovorima. Da li ćete podnijeti predlog kako bi se poboljšala e, kibernetska sigurnost u, smislu interneta stvari koje nadilaze odgovornost, posebice proizvođači koji e, ne rješavaju ovo pitanje sigurnosti kod svojih uređaja koje proizvode u okviru interneta stvari. Hvala lijepo. Gospođo Gabriel, izvolite. Hvala gospođo Reda na ovom teškom pitanju preispitat će se sigurnosna strategija Europe u rujnu, ENISA, je što se tiče certifikacije već predložila e, jednu oznaku. Vi ste zato postavili pitanje vezano uz jamstva, odgovornost. Kako to izgleda kada je recimo u potpunosti oštećen, uništen jedan automobil? Ako takav automobil prelazi granicu i pojavljuje se pitanje sigurnosti, gdje je tada, tko je tada odgovoran? Vozač koji prenosi podatke ili netko drugi? Uređaj, proizvođač? Sve to moramo još provjeriti. U smislu preispitivanja koje sam ja predložila imat ćemo to novo označivanje, certificiranje, obnovit će se mandat za emisu i imat ćemo nacionalne centre koje će moći internirati u slučaju kriza. I u tom smislu radimo sa komisijom na prijedlozima rješenja. A što se tiče jamstva za proizvode, sa svim interesnim skupinama se moramo povezati kako bismo se pobrinuli da nisu njihovi interesi oštećeni. I još jednom Marko Culo. kandidatkinjo, ulazimo u trijalog koji se temelji na, na jedinstvenom tržištu za digitalne proizvode. Govorimo o e, geoblokingu. To je nešto što je vrlo bitno kada se radi o digitalnom sadržaju. Posebice u nacionalnim licencama piše da svi pružatelji sadržaja izravno potpisuju licenciju sa e, prenositeljima. No, postoje različite situacije. Tu klauzulu je uključila komisija, no ona je prenejasna. Treba nam ispravna odluka. Vezano uz klauzulu o geoblockingu, ona se mora osvjetočiti na audiovizualne aspekte. Ne želim sada ulaziti u pojedinosti, no to je nešto što je vrlo bitno za održivost mnogih poduzeća. Hoće li komisija donijeti jasnu odluku vezano uz klauzulu o geoblokingu i ako da, kada će se to dogoditi? Hvala, gospođo Gabriel. Hvala, zastupniče Culo. Podijeliti ću sve odgovor na dva dijela. S jedne strane govorite o o geoblokingu Koji je zapravo smisao te uredbe? Potrebno je zaštititi prava potrošača i trgovaca i to u pet konkretnih slučajeva. Jedan od tih slučajeva se odnosi na prodaju, odnosno prodane proizvode. Vrlo je važno da slijedimo načela koja su vrlo jasna. Ako postoji rizik, ako se zaobilaze određena pravila, tada ugovor između kupca i prodavatelja je na snazi. No kod ovdje vizualnog sadržaja ne vrijedi isto, tu moramo napraviti razliku. Kada se govori o tim slučajima moramo podsjetiti da su provedene studije vezane uz konkretne slučajeve. To nisu e, mjere koje su opće primjenjive, Radi se o e, tržišnom natjecanju. Svaki slučaj se mora zasebno preispitati. Mora se jasno razlikovati da li imamo kada imamo pasivnu prodaju i prodaju audiovizualnih usluga, odnosno moramo zaštititi teritorijalne licence i ugovorne slobode, jer ponekad može biti moguće da se određeni sadržaj ograniči na jedan određeni teritorij. Isto tako bit ću spremna preispitati e, sve slučajeve koje mi se predoče zajedno sa, kolegama iz komisije. Dodatno pitanje, zastupniče Culo. Dakle, izravnije pitanje u budućnosti. Možemo li očekivati zakonodavni prijedlog komisije koji će osigurati da ako nemamo ove teritorijalne licence u audiovizualnom sektoru, da li je to nešto čega se možemo riješiti, gospođo Gabriel? Pokušat ću otvoreno odgovoriti. Koliko Danas znam i na temelju razgovora koji sam vodila sa stručnjacima za ovo područje, o tome ne razmišljamo za budućnost. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje e, će postaviti zastupnik Januš Korvin Mike. Da li vi uviđate koliko je nazadna Europa u odnosu na Kinu i SAD. I zašto tako zaostajemo? U Americi se ljudi uopće ne brinu za jednaki pristup. Ljudi jednostavno kupuju sustave od privatnih poduzeća i zato su bolje povezani u smislu telekomunikacijskih informacijskih usluga od Europe. A sada mi se čini da ste vi rekli da bi autorima trebali isplaćivati naknade, ali tko će utvrditi što znači prikladna naknada? To je moje prvo pitanje. Govorili ste i o govoru mržnje. Tko će definirati što je govor mržnje, što nije govor mržnje? Da li je govor mržnje reći da židovi pokušavaju kontrolirati bankarstvo? I da li je govor mržnje ako kažemo da moramo uvesti visoke poreze međunarodnim korporacijama. Da li je govor mržnje ako kažemo da Rusija pokušava napasti Europu? Tko će definirati što je i što nije govor mržnje? Hvala. Gospođo Gabriel, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Korvin Mike na ovom pitanju. U našim demokratskim društvima nema mjesta za govor mržnje ja se priključujem u tom smislu borbi parlamenta. Definiciju smo proširili kako bi svako ukazivanje ili upućivanje na seksualnu orijentaciju, rasu, boju kože koja bi nekoga mogla uvrijediti, e, sve to treba postati kažnjivo. Govor mržnje nije nikakav doprinos raspravi već je napad na naše temeljne vrijednosti. Naravno, slobodu izražavanja, slobodu informiranja moramo zaštititi. Istodobno, ja ću se boriti protiv govora mržnje. To je jedna tema kod koje moramo primjenjivati solidarnost kako bismo zaštitili naša društva i naše temeljne vrijednosti. Sada ću na tome stati za sada, jer mislim da poštovanje drugih je nešto čemu treba se uvijek dati prvenstvo. Jer ako netko nešto ima za reći, tada to sigurno neće reći u obliku govora mržnje. I u tom smislu ću ispunjavati svoju zadaću. I moram misliti na eh, posljedice koje govor mržnje ima po djecu ili po one koji su meta govora mržnje. Tu energiju treba preusmjeriti. Pozivam sve da u ovom smislu djeluju odgovorno, jer radi se o temi koja nijekom slučaju nije bezazlena. Hvala. Nisam dobio konkretan odgovor. Ja sam puno stariji od vas. Bio sam u zatvoru tijekom komunizma. Nekoliko godina sam bio u zatvoru. Između ostalog, optužilo mi se da sam širio pogrešne informacije koje su navodno bile štetne po Republiku Poljsku. I morao sam platiti 9000 eura zato što sam odao informacije koje su javno dostupne u knjigama o prosječnoj razini obavještajnih službi i o razlikama između muškaraca i žena. I optužilo mi se da napadam temeljne vrijednosti Europe. Moje pitanje je tko će odlučiti koje informacije su pogrešne, a koje nisu. Da li ćemo reći da su pogrešne informacije osjetljive ili u interesu Europske unije ili bi sve informacije trebalo učiniti dostupnima na internetu? E, pa tako da svi za njih budu odgovorni. Sada, gospođo Gabriel, izvolite. Le principe Ja s ponosom branim načelo ravnopravnosti između muškaraca i žena kao što sam to već istaknula. Ne radi se danas o tome da se kaže tko je zadužen za ove izjave. Upravo zato se pozivam na samoregulaciju i na te, ta načela. Svi imamo odgovornost, svi imamo tu dužnost i ja ću uvijek braniti te vrijednosti. Najljepša hvala. Andreas Schwab. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Moram odmah sada reći, gospođo kandidatkinja, da neću postaviti pitanje na, e, na koje kada odgovorite ću vam pljeskati. Mislim da ste se to sada odlično držali i znam da dvije godine nakon što smo mi vas upoznali u EPP-u i bili ste osam godina u epp da preostale dvije godine su dovoljno vremena da mnogo toga ostvarite. Mislim da preispitivanje na sredini razdoblja Europske komisije je otvorilo određena pitanja. U vašem dosjeu e, koji ste naslijedili od povrednika Oettingera, e, vi niste bježali od tih pitanja i od vas se stoga može nešto konkretno očekivati. Stoga ću vas pitati vezano uz to preispitivanje. Što biste vi kao povjerenica učinili vezano uz najavljenu platformu to business took customers kako biste spriječili nepoštene trgovačke prakse. Možete li potvrditi da ćete razraditi ono što u e, preispitivanju Europske komisije na sredini razdoblja vezano uz istražni odbor i reformu zemlje je predloženo. Hvala lijepo. Izvolite, povjerenice, imate riječ. Hvala lijepa gospodine Švab. Imate pravo. Ovo je dio mog iskustva u radu sa EPP-om, ali moj identitet je oblikovala i suradnja s drugim političkim skupinama. Smatram da je to doista vrlo važno. Odnosno, važno je vidjeti na koji način se mogu e, braniti e, prava građana E, i ja sad imam mogućnost izložiti to iskustvo i ovdje. Dakle, doći će prijedlog komisije o nefer e, postupanjima ili praksi s obzirom na ove platforme, budući da se tu radi o e, obrani prava potrošača. Možete dobiti i konkretan primjer. Kad odaberete ili recimo e, imate jedan natječaj i e, gledate u odgovorima jesu li ispunjeni svi uvjeti. Transparentnost e, je iznimno važna jer je to, to je svakako način na koji ću ja postupati za korisnika, za potrošača, za poslovne subjekte. Važna je transparentnost i povjerenje u procesu jer to rađa i e, kreativnost i inovacije. To je načelo koje ću se pridržavati. Nisam u potpunosti sigurna e, što ste mislili pod ovim posljednjim pitanjem ali mogu reći da ću sasvim sigurno blisko surađivati i raditi u timu s drugim povjerenicima, te smatram da je iznimno važno osigurati da platforme osiguraju raznolikost za mala i srednja poduzeća, da postoji i kreativnost i e, naravno da se reagira na probleme i da e, kad dođe do problema se odgovori potrošačima. E, hvala, zastupnik Švab. E, zapravo imamo pitanje koje se tiče platformi. Vodi se rasprava da li u to spada i kontrola algoritama. E, ne znam kako vi to vidite, no moje pitanje na vas je koje je vaše stajalište o kontroli algoritama koje se predlaže? Hvala. Gospođo Gabriel, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. I hvala na ovom pitanju. Pitanje ćemo rješavati ne u smislu kontrola, već boljeg razumijevanja e, toga kako funkcioniraju algoritmi. Imamo trenutno pilot projekt e, i koji će trajati 16 mjeseci koji EU e financira da bi se bolje razumjelo kako funkcioniraju algoritmi. Oni ne mogu biti nevidljivi, niti tu ne može biti nečeg nevidljivog s čim nismo upoznati, što ne poznajemo. Potrebno nam je steći e, uvide i dobro razumijevanje algoritama, što će rezultirati transparentnošću i dodanom vrijednošću za osiguravanje kreativne Europe. Lijepa, sljedeće pitanje će postaviti zastupnica Birgit Zipol. Hvala lijepa gospođo Gabriel. Uspješno jedinstveno digitalno tržište također treba e, promicati prava ljudi na slobodu ugovora izražavanja, čuvanje privatnosti podataka u komunikaciji i e, mnogo drugoga. Kako ćete vi osigurati da se u vašim inicijativama ova prava čuvaju i smatrate li da je važno e, njih čuvati u prijedlozima novih e, inicijativa za digitalno jedinstveno tržište i e, kako ćete raditi da uredba o e-privatnosti osigura e, zaštitu osobnih podataka u Europskoj uniji e, i to osobito u slučaju kad se pokušava podrivati ta načela kroz praksu koja je štetna za privatnost naših građana. Hvala. Gospođo Gabriel, možete odgovoriti. Hvala vam lijepa, gospođo Sepov, na ovom pitanju. Kao što sam već rekla, za mene se tu radi o dosljednosti. Imamo eh, GDPR koji eh, ulazi u programe do 2018. godine i uspostavili smo vrlo e, jake kriterije. U e, duhu dosljednosti predložili smo instrumente privatnosti koji e, je fokusiran na komunikacijski aspekt. Dakle, radi se o tome e, da je to koncepcija e, pristanka koja je vrlo važna. Dakle, to je ono što je meni bitno. Ja sam za tu dosljednost. Pogledajte sve ove definicije koje se ponavljaju, koje su brisane iz sankcija o, i e-privatnosti, a odnose se na nadzor i praćenje. Budemo li kadri e, uspostaviti, odnosno osigurati dosljednost e, u smislu toga što se događa e, u GDPR-u, onda ćemo moći pratiti i primjenu i na koji način se e, poštuje privatnost, e, ukoliko to ne bude usvojeno, e, onda će se druga tijela morati time baviti i morat ćemo primijeniti mehanizme dosljednosti i doista pozorno pratim sve ove aspekte e, s velikom pažnjom e, i spremna sam e, surađivati s Europskim parlamentom da bismo identificirali sve što je još potrebno odraditi. Čula sam zapravo dva različita stajališta i težnje možemo, dakle, moramo imati na umu da želimo li sigurnost građana osigurati da je e, bitno da odredimo te prioritete. Koncentrirate se na privatnost, ali nadam se da sam dobro razumjela da općenito govoreći ćete se truditi e, štititi privatnost nost u svim područjima e, jedinstvenog digitalnog tržišta. Imam i drugo pitanje koje se e, odnosi na Juri. E, znate da u uredbi Kapsat ima dosta nedosljednosti koje se odnosi se na načelo zemlje podrijetla i vjerujete li vi kritičnim e, glasovima koji se e, na to odnose e, i jeste li upoznati s takozvanim slučajem Sky Competition i što o tome mislite? Ovo je doista teško pitanje. Prvo CAPSAT mi smo zadržali e, načelo zemlje porijekla, međutim želimo omogućiti i e, postizanje tih prava kad se recimo radi e, o online televiziji ili nekim repriziranjima. S druge strane, ne osporavamo načelo zemlje porijekla, želimo učiniti iskorak i napredak u smislu prekograničnog prometa, odnosno kretanja i vjerujem da je bilo određenih zabrinutosti koje smo čuli pred samo tjedan dana i izvjestitelj nije mogao dobiti sastanak kad se to dogodi morat ćemo odvagnuti gdje je točno ta e, linija razgraničenja dakle načelo e, zemlje porijekla nije ograničeno odnosno ne treba ograničiti ugovorne e, obveze i govorimo o određenim slučajevima koje želimo regulirati i vjerujte da će ova načela biti dobro čuvana. Hvala. Sljedeće pitanje će postaviti zastupnik Anđel Đambacki. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Gospođo Gabrielna. Želim vas prvo pohvaliti kao kandidatkinju, odnosno na statusu kandidatkinje za povjerenicu. E, ja sam koordinator svoje političke skupine odbora za kulturu. Kao e, koordinator imam sljedeće pitanje. Trebamo li e, digitalizirati zdravstvo i sve javne sustave u Europi i e, kako bi komisija ubrzala taj proces digitalizacije javnih sustava u Europi. Hvala vam lijepa, gospodine Džambaski. To su vrlo važni aspekti jedinstvenog digitalnog tržišta koje treba ostvariti koristi za građane e, i to određujući prioritete narednih mjeseci. Dakle, govorili se o zdravstvenoj zaštiti, tu su osjetljivi izloženi svi građani. Ako govorimo o slobodi premještanja ili izmještanja podataka, trebali bismo biti e, dovoljno hrabri za iskorak e, i osiguravanje e, pristupa recimo putem elektroničkih recepada ovisno naravno o državi, o bolnici e, ili klinici, e, trebalo bi izbjegavati nepotrebne posjete e, klinikama, to ćemo sigurno gledati postići, to će biti jedan od prioriteta estonskog predsjedništva, a vjerujem i bugarskog. Nadalje, Cilj nam je u Bugarskoj recimo postići e, e-zdravstvo e, i to je jedan od europskih ciljeva. E, javna uprava vrlo je važna i potrebni su nam konkretni podaci da bismo postigli taj cilj dakle kretanja prema jednoj točki na jedan način i e, dakle dokument koji je jednom izdan u biti e, može onda cirkulirati što bi značilo da se time e, štedi vrijeme građana To se odnosi na članak 12. koji će nam omogućiti e, da e, smanjimo administrativno opterećenje za građane i e, uštedimo im vrijeme. Naravno, to sve može biti i vrlo točno i vjerujem da je to legitimni rad za dobrobit građana. Hvala vam lijepa na ovom odgovoru. Još jedno pitanje. Što će Europska komisija učiniti da bi smanjila administrativno opterećenje za građane i za e, tvrtke koje posluju prekogranično? Hvala vam na ovom pitanju, a pitanje mi daje priliku e, da se vratim na prethodne odgovore. Ako govorimo o prekograničnim e, uslugama, govorimo o Europi koju želimo, kakvu želimo, e, bolje povezanu, povezanost građana, postupaka, usluga i kao povjerenica fokusirat ću se na nekoliko tih eh, aspekata kao prvo to će biti eh, primjena i provedba ovih načela eh, za građane i za poslovne subjekte kao a e, sama uprava funkcionirat će drugačije. Pred nekoliko dana smo otvorili portal na kojem različite tvrtke na europskoj razini imaju pristup različitim registrima i to će biti temelj ili ishodište u još jednoj fazi transfera dokumenata iz jedne države u drugu, e, a neće predstavljati terete za poduzetnike. Ono što je važno jest da budu sigurni i e, što se tiče e, recimo uprave i zaštite, zdravstvene zaštite, to su neke, neka stečena prava koja moramo čuvati. Hvala lijepo. Commission, uh, Madam uh, Commissioner Designate. Uh, my question to you, the Commission has made... Zahvaljujem. I što se tiče digitalnih prijedloga, dosta je ovih prijedloga koji se preklapaju, a odnose se na i s njima rade različiti parlamentarni odbori. Kako ćete vi e, pristupiti pitanju e, online platformi, a da bi se izbjegla kontradiktorna legislativa? Hvala vam lijepa, gospođo Gabriel. Izvolite, odgovorite. Ništa neću govoriti o načinu na koji Europski parlament e, organizira svoj rad. Ja ću to sad gledati sa strane komisije te načina kako e, bolje rezultate postići e, kroz suradnju s predsjednikom Junkerom uz različite projektne timove za politiku i različite portfelje koji se mogu mobilizirati. Na primjer, pola kolegija e, smo već mobilizirali za neke formulare, no e, tu su nam e, različita pitanja poput kodeksa o postupanju, borbe protiv terorizma, borbe protiv krivotvorina, E, zaštite maloljetnika e, na internetu, e, djelovanje protiv govora, mržnje i tako dalje. Dosta je toga što je različito formatirano, a ono što nedostaje po meni je strukturirani dijalog da bi se E, utvrdili e, načela po kojima ćemo se voditi i e, to poštujući raznolikost i inovativnost. Dakle, dijalog ćemo strukturirati na temelju zajedničkih ciljeva poput borbe protiv terorizma i zaštite maloljetnika. Za to su nam potrebne platforme i smjernice, e, dobrovoljne e, mjere, samoregulatorne e, mjere su važne kao i regulatorni okvir koji, koji put nije dozvoljen ili nije potreban. Hvala. Hvala. Vi ste sad e, spomenuli kao ključnu natuknicu dijalog. Kako kanite voditi dijalog sa svim predstavnicima različitih interesa? Naime, kako kanite e, kako kanite dobiti njihovo mišljenje i kako će se to odraziti u vašim prijedlozima. Gospođo Gabriel, izvolite odgovoriti. Hvala. To se zapravo nadovezuje na ono što sam već odgovorila prije na drugim pitanjima. Ja ću iskoristiti svoje iskustvo kao zastupnice, zatim bit će potpuna transparentnost kod svih razgovora i sastanaka sa svim e, predstavnicima interesnih skupina. Svi će imati jednaki tretman jer samo na taj način će biti moguće saslušati sva mišljenja, vidjeti sve strane i donijeti jednu e, odluku koja ide u jednom zajedničkom pravcu, dakle u pravcu zajedničkog interesa. Dakle, jedino tako, znači transparentnost, razgovori sa svim predstavnicima interesa i interesnih skupina bez razlike, neutralnost i objektivno postupanje kako bi se kako bih mogla donijeti odluku u okviru mojih nadležnosti, ni manje ni više. Hvala. Sljedeće pitanje je Axel Foss. Hvala. Draga kandidatkinja, što komisija radi kako bi ojačala poziciju kreativne industrije u, Evropi? Europi, posebno s obzirom na trenutnu neravnotežu kod preraspodjele vrijednosti, a u vezi s tim još kako komisija kani se pozabaviti pitanjem lažnih i krivih vijesti, kao i kako kani pojačati investicije u kvalitetno novinarstvo. Puno hvala. Gospođo kandidatkinje, izvolite vaš odgovor. Hvala lijepo, gospodine Fos. Evo, na temu kvalitetnog novinarstva i borbe protiv lažnih i krivih vijesti. O tome danas još nismo razgovarali, ali to je strašno važna tema. Kvalitetno novinarstvo je neizmjerno važno, jer samo neovisni, objektivni, kvalitetni mediji mogu garantirati našu demokraciju. Samo će se tako i s njima naša demokracija razvijati i samo uz pomoć takvih medija građani imaju šansu donijeti odluke na temelju dobre informiranosti. Jako sam zahvalna parlamentu zato što je inicirao projekt medijska pismenost za sve. Ne može se dovoljno naglasiti koliko je bitno školovati ljude da znaju na pravi način obhoditi prema medijima i njima koristiti ih i baratati njima. I to vrijedi za mlade i stare jednako. S obzirom na ove platforme, online platforme, to smo isto već o tome govorili. Dakle, tko stavlja informacije na raspolaganje, on građanima treba davati i stavljati na raspolaganje visoko kvalitetne informacije. I to je jako bitno i izravno zapravo povezano za temu fake newsa, lažnih, krivih vijesti. Nije to nikakav fenomen, niti novost, novi fenomen tih fake newsa. Njih je uvijek bilo. Međutim, ono što je e, sada zabrinjavajuće je brzina kojom se te lažne vijesti u današnje doba mogu proširiti. A to može dovesti do potkapanja e, zapravo strukture našeg demokratskog društva. Prema tome, pogledajte sad samo našu direktivu o elektronskoj trgovini ili direktivu o audiovizualnim medijima ili borbu protiv dječje pornografije na mreži ili e, smjernice za borbu protiv terorizma. Zatim dakle, sve one forume o kojima smo govorili, internetski forum, Savez za zaštitu maloljetnika, pravila ponašanja, zatim e, uočavanje ili nadzor neobičajenih stvari na mreži i tako dalje. Sve su to dobre prakse i dobri pristupi. Nijednu ne možemo ovdje omalovažiti. Zapravo, samo zahvaljujući svemu tome zajedno možemo voditi jednu diskusiju kako dalje. Nemate dodatnog pitanja naknadnog divno. Znači, sretni i zadovoljni. Sljedeći je Nikola Stanti, izvolite. Hvala lijepo. Čestitamo gospođo kandidatkinje na nominaciji. Mislim da je već jako se može pozitivno cijeniti što ste došli do nas i, da ako nastupite, ako budete potvrđeni na dužnosti Evropske povjerenice, mislim da smo uvjereni da ćete nastaviti jednako tako dobro obavljati svoju dužnost. Mi smo iz e, odbora IMKO i mi smo de facto ovdje samo kao gosti u ovom dosjeu, ali ipak imamo malo vremena nešto reći. Vi ste govorili o tome kako se kanite nositi i svladati sve izazove digitalizacije na području E, otvaranja radnih mjesta i zapošljavanja. A da li ste svjesni svih dimenzija toga? Rekli ste puno tog točnog i, u odgovorima koje ste dali na različita pitanja tijekom ovog javnog saslušanja. Ali sad me zanima koje su konkretne strategije, koje konkretne mjere, koje zapravo konkretne analize kanite provesti na području posljedica digitalizacije po tržište rada i koje su vam popratne mjere u ovom teškom vremenu tranzicije i zatim što mislite o prijenos, prenosivosti e, svih tih usluga medijskih u digitalnom obliku. Gospođo Gabriel, vi imate riječ. Hvala gospodine Danti da ste mi dali mogućnost još jedan puta govoriti o nečem što mi je vrlo, vrlo važno. Naime, potpora, potporne mjere, odnosno ove popratne mjere, odnosno amortizacija, socijalna amortizacija, da tako kažemo, svih mjera i novosti koje će digitalizacija dovesti i donijeti za tržište rada. Tu jako usko surađujem sa povjerenicom Tyson mi zapravo sve ovo što se sada događa i sve te velike izazove moramo doživjeti kao veliku šansu i za tržište rada. Dakle, mi kad govorimo o digitalnim kompetencijama, znanjima, to nisu one osnovne, temeljne, nego mi zapravo želimo razviti i kompetencije koje će razlikovati čovjeka od stroja. Jer naravno da će postojati automatizirana zadaće i da će roboti puno i sve više raditi i mnoge stvari preuzeti što su do sada ljudi radili. Međutim, nikad stroj neće biti čovjek. Prema tome, tu upravo trebamo Europski savez za razvoj kompetencija, za razvoj stručnosti, razvoj nadležnosti da se vidi gdje ćemo stvoriti na onom području gdje strojevi nikad neće čovjeka zamijeniti, stvore nova radna mjesta. Također trebamo sve te potrebe u svakoj zemlji članici pojedinačno identificirati, a zatim to treba sve preko nacionalnih koordinatora spojiti i na europskoj razini dalje razmatrati i odlučivati o tome. Još jedna stvar, recimo ovaj projekt digitalnih mogućnosti i specijalno skrojen za učenike i studente. To je nešto na, što, na čemu moramo jako insistirati, to se mora dubinski provoditi. A potom imamo još jedno pitanje važno kojim se moramo baviti, kako će se digitalizacija odraziti na stanovništvo koje živi u dalekim ruralnim sredinama. To su sve jako bitni aspekti u listopadu. Očekujemo da će se ovdje napraviti i jedna konferencija nakon što budu objavljeni i rezultati studija ulozi žene u digitalnoj eri mislimo da će se tu puno toga naći što će biti moć nam pomoći kod unapređenja našeg gospodarstva. Hvala još dodatno pitanje. Gospodine Danti, pitanje za razjašnjenje još. Da, ja sam samo htio još jednu važnu temu onda u ovom kontekstu spomenuti. Vi ste govorili o mjerama da se pojača sigurnost mreže. Naravno da to mora biti jedan od prioriteta. Vidjeli smo koje su bile posljedice u zadnje vrijeme onih napada, kibernetičkih napada koji su vršeni. Ali naravno neke pravila i neki propise su već e, doneseni, postoje stanovita regulacija, međutim to nije dovoljno što kanite na tom području učiniti. Gospođo Gabriel, imate riječ. Ja sigurno neću ovu dosadašnju regulativu izgubiti iz očiju, jer mi znamo da to je zapravo i za to jako bitna i suradnja zemalja članica, da se i provede ovo što već sada imamo regulacije za sigurnost mreže i sigurnost interneta ali naše teži, težište će biti i na obnovi i jačanju rada agencije Enise jer upravo ta agencija treba igrati jednu od ključnih uloga kod digitalizacije vače. Veće i oni će de facto sa svojim e, tajništvom preuzeti na, u najvećoj mjeri ulogu koordinatora. Imam sad još samo 20 sekundi za jedan konkretan primjer, ali stvarno nije normalno da svi nacionalni centri ili barem da ne svi ti centri e, čekaju 20 budu 24 sata otvoreni čekajući kako će eventualno reagirati na takav jedan napad kad do njega dođe. Prema tome mislimo da je bitno da svi dobro surađujemo, koordiniramo naše akcije, onda ćemo moći uvijek brže i bolje reagirati u kriznom trenutku ako dođe do takvog incidenta i napada kibernetičkog. Hvala lijepo, a sada prelazimo na pitanje gospodina Roberta Mecale. Gospođe Roberta Mecale, hvala lijepo. Ja bih voljela da samo kažem kratko pitanje da bi imala više vremena za odgovora. Dakle, draga Marija, draga naša kandidatkinja, nešto što je važno za moje kolege u odboru LIBE. To je e-privatnosti, prijedlog e, regulative u vezi e-privatnosti. Možete li nam dati još malo više svog E, svojih spoznaja i svog razmišljanja o tome koliko je potreban takav instrument, što kanite s njim konkretno učiniti, pogotovo nakon što smo vrlo dugo i detaljno radili na usvajanju e, one opće uredbe o zaštiti podataka. I sad kako kanite osigurati da se tim instrumentom zaista zaštite podaci? E, I to nakon što budemo došli u ono zlatno doba o kom ste govorili, u kojem će podaci slobodno pratiti imati slobodan protok. Hvala lijepo, gospođo Gabriel, odgovor. Hvala, gospođo Mecola. Za mene je posebno važno sljedeće, to na području digitalne ekonomije i digitalnom društvu. Ne namjeravam i dalje angažirati maksimalno za načela koje sam zastupala i tijekom svojih osmogodišnjeg članstva u odboru Libe. Vi znate koliko su mi ta prava važna i koliko su mi na srcu. Zašto e-privatnost? Naravno, to je direktna stvar povezana sa našim osnovnim slobodama. E sad, na, na temelju članka 8 povelja osnovnim pravima se to odnosi direktno na naša prava. A e-privatnost se odnosi na povjerljivost čitave komunikacije. I danas je jednako važno tu povjerljivost zajamčiti za e, sve, ljudske, ali ne samo fizičke, nego i pravne subjekte. A odlučujući element je pritom za mene suglasnost. Suglasnost je zapravo ona crvena nit vodilja u toj uredbi. Svakog puta se korisnik, odnosno građanin, mora dati svoju suglasnost. To znači da se jasno suočavamo sa velikim izazovima, to razumimo s tim. Međutim, ponavljam, pritom jedna dosljednost mora biti zajamčena kako bi nacionalna tijela provjerila prvo suglasnost da li korisnik se slaže s tim da se nešto radi, a ne sad da neko drugi, dakle da se više puta njemu uzimaju podaci ili da se to dakle duplicira i da se pritom ne pazi de facto na konkretnu zaštitu. Znam da postoje još elementi gdje se treba još raspravljati kao kuki, privatnost u dizajnu i tako dalje, ali to su sve važne točke. Međutim, središnja, ključno pitanje je odabir i povjerljivost samog postupka. I ja ću se apsolutno i dalje boriti za obranu tog instrumenta. Hvala lijepo, gospođo Gabriel, puno vam hvala. I time smo stigli do kraja našeg saslušanja koje se sastojalo od pitanja i odgovora. Puno hvala svim članovima na vašim pitanjima i naravno puno hvala gospođe Gabriel na odgovorima koje nam je dala. A sada bih vas zamolila gospođu Gabriel da nam date jednu kratku završnu izjavu koja ne, bi ne, ne smije trajati više od pet minuta. Imate još jedan put riječ za zaključke i završnu izjavu. Hvala lijepo. Kolege. Vrijeme doista leti. Vrijeme na ovakvim raspravama zaista leti, raspravama o kojima se zapravo sva pitanja i odgovori vrte oko jedne glavne stvari, a to je kako se možemo nositi sa izazovima digitalnog tržišta i sa svim potencijalom koji se u tom skriva kako bi održali vodeću ulogu naših poduzeća, naše ekonomije, našeg društva. Danas sam vam svoje četiri glavne četiri glavna prioriteta ovdje prikazala. Prvo, moj glavni prioritet je uskladiti se sa prioritetima gospodina Junkera. Drugi prioritet je zaštita i promoviranje prava i sloboda građana. Treći prioritet je tražiti kompromise, slušati, slušati sve svoje sugovornike i kako bi se naš e, zajednički interes bolje definirao i uskladio. Zatim moje iskustvo, moje metode rada temelji se na dijalogu i suradnji, na mojem kapacitetu saslušati sva mišljenja, sve vas. Dragi kolege, ja sam danas vrlo pažljivo slušala sve vas i kao što sam na početku primijetila, ja sam apsolutno predana održavanju tog dijaloga Naravno da neću zaboraviti da sam bila zastupnica u Europskom parlamentu. Da pače i više od toga, sva ona iskustva koje sam stekla u ovom laboratoriju ideja, mislim da se mogu sjajno koristiti za korist naše ekonomije, naše industrije i najvažnije naših građana. Dozvolite da vas podsjetim samo na ono kako je bilo na početku, recimo na ovom području. Bilo je jako malo toga a sada znamo da već imamo jako puno pravnih propisa koji se sad u iduće dvije godine moraju sva provesti. Zatim, sjetite se one Wi-Fi za Europu inicijative. To je bila jedna izvanredan primjer jedne konkretne inicijative na korist naših građana. Volila bi da smo više mogli govoriti o pravima žena, o kibernetičkoj sigurnosti, o high-techu najsofisticiranijim tehnologijama, o takozvanim tehnologijama superkompjutora koje će nam omogućiti da nastavimo braniti svoju vodeću poziciju globalno tome. Mi smo već postigli ogromne uspjehe i imamo još uvijek puno, puno potencijala. Današnja rasprava je upravo dokazala koliko imamo puno ideja a s druge strane gdje su eventualno naše slabosti i koji su sve izazovi s kojim se moramo nositi, ali i o tome koji nam instrumenti stoje na raspolaganju za to. A sada pređemo malo na francuski. Ja sam došla na ovo javno saslušanje i 1424 od pitanja koje ste mi Ostavali imali su pred očima i cilj zapravo skriven ispod tih pitanja je bilo poštivanje i stvaranje jedinstvenog unutarnjeg tržišta. A sada smo se uglavnom usmjerili na digitalno e, jedinstveno unutarnje tržište, što znači da smo jako uznapredovali. Mi smo i posjedujemo i politička i tehnička i financijska sredstva da provedemo ono što zamišljamo svoje ideje, a ideja nam zaista ne nedostaje pri čemu je najvažniji cilj kojeg svi imamo pred očima, a to je dobrobit naših građana. Sada moramo jasno senzibilizirati sve na ove naše planove, jer od Evrope se na tom u tom sektoru puno očekuje. Kibernetička sigurnost, zatim sve veće značenje online platformi i digitalnog gospodarstva ukupnosti. Problemi su nam jasno ocrtani pred očima i danas smo zapravo sve fazete te vrlo složenih teme uspjeli ovdje i rasvijetliti i prikazati. Hvala vam puno što ste i govorili zapravo već prikazali, ocrtali puteve dalje naše suradnje. Mi ne smijemo ostati podijeljeni po ladicama, izolirani, nego moramo e, jedan sveobuhvatnim pristupom surađivati u budućnosti. I na kraju vraćam se onu ključnu ključnu natuknicu, a to je dijalog. Samo dijalogom ćemo naći odgovore na sva ova teška, teška pitanja, naravno uz strogo poštivanje temeljnih prava dalje na bugarskom. I da završim sa još jednom osobnom napomenom. Željela sam zahvaliti svim općim upravama i njihovim ravnateljima kao i svima koji su toliko radili na tome da me pripreme za današnje saslušanje u parlamentu. A htjela bih samo se još i prisjetiti jednog kompjuterskog tima u bugarskom gradu Haskovu. Ja već šest godina podupirem tu skupinu. I doista bih željela da se digitalna grafika i digitalne tehnologije zapravo razviju u našem društvu i da prodru u sve sfere našeg društva, baš posebno zahvaljujući toj djeci i njihovim učiteljima. Jer mislim da bi se i Bugarska i Europa mogli, trebali ponositi takvim inicijativama i takvom djecom koje se tim na toj razini bave. Uh, Hvala lijepa još jednom. Gospođo kandidatkinje za povjerenicu, na svim vašim odgovorima, komentarima i također na eh, vaša dva govora kojima ste saželi našu raspravu. Zahvaljujem odborima eh, ITRE, LIBE, INKO, JURI mogli smo vrlo jednostavno vezirati naš sastanak zahvaljujući odličnoj suradnji između dva tajništva i zahvaljujem gospođe Petri Kamervert na sumoderiranju, odnosno predsjedanju ovim sastankom. Sve, je, sve se odvijalo vrlo precizno, glatko, sa preciznim pitanjima i odgovorima. Ovisi o koordinatorima oba nadležna odbora. Hvala još jednom. Ja želim u svoje ime se zahvaliti i priključujem se riječima svog supredsjedatelja gospodina Buzeka. Mislim da ste nam svi olakšali današnji posao jer ste se držali vremenskog plana. Na tome vam iskreno zahvaljujem. Također zahvaljujem i gospođi Gabriel da ste ovako dugo nam bili na raspolaganju odgovarali na pitanje. Zahvaljujem i taništvu odbora Kult i ITRE na odličnoj pripremi ovog sastanka. Također želim zahvaliti ljudima bez kojih naš rad u parlamentu ne bi bio moguć ili bi bio vrlo otežan. Srdačno hvala našim prevoditeljicama i prevoditeljima koji su ostali s nama cijelo popodne. Znate da je naša zadaća sada ocijeniti ovo saslušanje. Ocjena će se održati sutra. U tu svrhu se sastaju koordinatori odbora ITRE i KULT u 14 sati. Također želim podsjetiti pridružene odbore da njihovo mišljenje bi trebalo e, nam se predočiti do sutra najkasnije u 10 ujutro. Koordinatori odbora KULT, molim vas da još jednom ovdje E, ostanemo na marginama ovog sastanka. Meni prosto još samo zahvaliti kandidatke za povjerenicu gospođe Marije Gabriela na dolasku i svima vama želim ugodnu večer. Hvala.